Dobro jutro. Dragi kolege, dame i gospodo. Kao prvo, odluke, jučerašnje odluke sa sastanka koordinatora. Svi ste ih dobili. Ako nema prigovora do danas u 12.30, ako ne bude prigovora do 12.30, onda će ove izmjene biti e, usvojene. Pozdravio bih e, Lucy Anderson, dobrodošli u e, našu e, u naš odbor Lucy Anderson i skupinu posjetitelja iz e, Federacije europskih putnika. Zatim slijedi glasovanje. Kao prvo glasovanje o dnevnome redu. Jučer smo odlučili da ćemo danas održati glasovanje. Naime, radi se o tome hoćemo li izmijeniti točke dnevnog reda. Naime, postoji prijedlog da se izbaci 11. točka iz dnevnog reda. Tko je za brisanje ove točke? Tko je protiv? To ćemo sada provjeriti. Gdje je Paul Bickmans? Tko je za brisanje? Glasovanje je otvoreno. Aha, SND ima jednog previše. To moramo razjasniti. U redu. Znači glasovanje je otvoreno. Sada glasujemo o tome hoćemo li izbaciti točku 11 iz dnevnog reda. Tko je za, neka glasuje sa da, tko je protiv, neka glasuje sa ne. Oni koji su suzdržani, su suzdržani. Glasovanje je otvoreno. Da, bila je već prosvjeda. Znači, glasovanje je zatvoreno. 24 za, 22 protiv. Time ova točka ostaje na dnevnom redu. E, pardon, znači ona se izbacuje. Briše se dnevnog reda. Poštovane kolege, želio bih iskoristiti priliku i izraziti svoje razočarenje što su se stvari ovako razvijale. Mislim da nije postojao pravi argument zašto se upravo ova rezolucija odbila. To se prvi puta dogodilo u godinu i pol. Ja sam predložio svaku mogućnost, ja bih čak e, bio spreman na izradu novog teksta, ali to u okviru ovog odbora nije bilo moguće. Ako ćemo tako raditi i u budućnosti, onda smatram da to nije u redu. Želim da se to primi na znanje i molim da to stavite u zapisnik. Puno hvala, primljeno na znanje. A sada prelazimo na daljnje glasovanje. Prvo se radi o održivoj gradskoj mobilnosti. Izvjestiteljica je bila Karima Madeli. Sada prelazimo na amandman 76. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. 78. Ne, on se ne razmatra. Zatim 20, 82. E, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Zatim regi 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis prvi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 88. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržanje usvaja se. Kompromisni amandman drugi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim kompromisni amandman broj 3. Ne, kompromis 4. Znači kompromis 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 160. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. NV13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis peti. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sto tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 5a. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 243. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 292. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osmi Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 211. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Znači provjera 211. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. E sad opet ima jedan glas previše. Aha, zamjena uloga. Znači sada sve štima, glasovanje je otvoreno, znači amandman 211, zatvoreno. Znači usvaja se 24 za, 23 protiv. Kompromis 9, tko je za, tko je protiv? Sustržani, usvaja se. Kompromis deseti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 203 do 209. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Glasovanje otvoreno. Paul. Glasovanje je zatvoreno. 26 za, 21 protiv usvojeno. Sada slijedi kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 222. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 225. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Regis 7. Tko je, eh, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Izgleda je odbijeno, ali provjera. Slijedi regis 7. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 20 za, 25 protiv, odbijeno. Kompromis 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Provjera. Znači amandman 81. Glasovanje otvoreno. glasovanje zatvoreno. 19 za, 27 protiv, odbijeno. Amandman 245. Tko je za? Protiv? Opet provjera. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 20 za, 27 protiv, odbijeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 4, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 244. i 240. Tko je za? I 291. također. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Regi 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Regi 3. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 24 za, 21 protiv, usvaja se. Regi 22, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 258. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NV4, tko je za, protiv, suzdržani, provjera, znači NV4, provjera, glasovanje je otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 20 protiv, 25, 20 e, za, 25 protiv, odbija se. Tko je za, tko je protiv, provjera. Znači, amandman 261. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 17 za, 31 protiv, odbija se. Kompromis 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 224. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 277. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 162. Da za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Regi 12. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 469. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 20 za, 28 protiv, odbija se. 361. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 478. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 278. tko je za, tko je protiv, Pardon, 287. Znači glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 20 za, 27 protiv, odbijeno. Regi 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 17. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 18. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 311. Tko je za? Ne, ispričavam se. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 311. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ili provjera. Znači 311. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 20 za, 28 protiv, odbija se. 464. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 433. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 21. Za. Ne, ispričavam se. 349. Tko je za? Protiv? Provjera. Znači, 349. Tko je za? Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 20 za, 26 protiv, odbija se. 327. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 23. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 24. Ne. Amandman 358. Hvala. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tristo Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 389. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 360. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 387. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 454. Za? Protiv. Suzdržani odbija se. 391. Za? Protiv. Suzdržani odbija se. 392. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 392. Provjera. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 20 za, 25 protiv. Odbijeno. 393. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 396, 97, 98, 99 i 400, 401, 402. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 404. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 403. Ne, taj se ne razmatra. Drugi isto. Znači, idući 407. I on se također ne razmatra. Znači NV11. U dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. NV2, tko je za? To je bilo jasno. Znači drugi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani odbija se. Amandman 411. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 429. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 434. za. Protiv. Suzdržani odbija se. NV12. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 25. za protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf, odnosno ne, amandman 427. za, protiv, suzdržani, odbija se. Molim. Aha, sada slijedi NV10. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 430 za, protiv, suzdržani, odbija se. 432 za, protiv, suzdržani, odbija se. 431 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 395. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 499. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 453. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 310. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 213. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ovaj se ne razmatra. Znači, regi 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 27. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Regi 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Regi 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 14. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 21 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 459, 60 i 461. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 461. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. 23 za, 24 protiv, odbija se. 462. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 463. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 466. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 465 se ne razmatra. 467. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim slijedi kompromis 30. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis amandman 473. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 501. Ne, znači 473. glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 19 za, 27 protiv, odbija se. 501. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 326. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 32. E, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 388. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 489, 490 i 491. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Znači 491. glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 16 za, 29 protiv, odbijeno. 492. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 494. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Time se 493. i 95. ne razmatraju. Regi 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. NV8 za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 33. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Znači, amandman 18. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 19 za, 28 protiv, odbija se. Envi A. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. NVP i 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NVQ i amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 34. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Znači, amandman 30 i provjera. Tko je za? Znači, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 19 za, 28 protiv, odbija se. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, Suzdržani. Usvaja se. 35. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 36. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. A sada slijedi usmeni amandman. Usmeni amandman od izvjestitelja Karima Deli. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Dobar dan dragi kolege. Ovaj usmeni amandman pokazuje da je korištenje dizel goriva najčešće E, zbog toga što je to govorivo manje skupo, zato što se manje oporezuje. A isto tako se dugo dizel gorivo prikazivalo kao čišće gorivo od benzina kako bi se privukli potrošači, ali sada potrošači znaju da smo im sve te godine lagali. Ne postoji čisti dizel, postoji samo ta laž koja je dovela do više od 400.000 e, tisuća proranjenih smrtnih slučajeva diljem Europe. Dakle, ovo nije poboljšanje, to je prijetnja zdravlju europskih građana. Ja vas molim da glasujete za taj amandman kako bismo konačno pogledali u lice toj istini. Trebamo prestati sa onečišćenjem, trebamo se okrenuti od dizel goriva i potaknuti države članice da se okrenu alternativi. Hvala vam lijepa. Molim vas mikrofon. Rede, nur gibt es Widerstand gegen diese... Postoji eh, postoji li otpor ovom usmenom amandmanu? Molim vas da dignete ruke ili da ustanete ukoliko smatrate da ste protiv ovog usmenog amandmana. S obzirom da nas je više od troje, ovaj amandman je odbijen. Zato sada slijedi glasovanje NVF. NVF, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. NVG. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. NVH. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Envi i tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Envi j. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. e. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvoja se. Idući amandman je 59. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani provjera. Amandman 59. Glasovanje je otvoreno. Pućani imaju glas previše. Opet zamjena uloga. Sada opet sve štima. Glasovanje otvoreno, glasovanje zatvoreno. 21 za, 26 protiv, odbijeno. Amandman 60. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, Usvoja se. Kompromis 38. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis 39. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 70. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 73. Za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 71. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. NVC za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 75. za. Protiv. Suzdržani odbija se. NVK. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. NVL. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. NVM. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 74. za. Protiv? Suzdržani? Provjera. Znači, amandman 74. Glasovanje je otvoreno. Pućani opet imaju glas previše. Ali sada štima. Glasovanje je zatvoreno. 20 za, 27 protiv, odbija se. NVN. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. NVO. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 57. E, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. NVR se ne razmatra. Zatim NVS. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjera. Znači NVS. Provjera. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 25 za, 20 protiv, usvaja se Envit. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman prvi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman peti. To je no vote. Nema glasovanja. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman sedmi. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 9 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 10 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 80. Aha, to je sve no vote. Znači onda slijedi konačno glasovanje. Final vote. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. 37 za, 5 protiv, 5 suzdržanih. Usvaja se. Čestitam. Aha, 5 suzdržanih. Izvolite. Karima Deli, čestitam. The floor is yours. Imate riječ. Htjela bi iskoristiti ovu priliku da zahvalim mojim suizvestiteljima. Znam da nije bilo lako e, doći do svih ovih kompromisa, ali uspješni, uspjeli smo. Želim im znači zahvaliti, isti tako naš, želim zahvaliti administraciju Dominik i koji je savršeno obavio svoj posao, isto tako Polu Batmanu, a željela bih zahvaliti i Megi, meni i mojim parlament, e, asistentima u parlamentu koji su isto tako puno doprinijeli svima. Hvala. Dobro, hvala. Zatim slijedi iduće glasovanje na putu ka digitalnoj agendi. Izvješće, izvjestiteljica je gospođa Kilonen. So, darf ich bitte um Ruhe bitten? Molim vas za mir. Znači, prema aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu slijedi glasovanje. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv. Sustržani. Usvaja se. Amandman deseti. Za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 Zatvoreno. 23 za, 23 protiv, odbija se kompromis drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvoja se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvoja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv Suzdržani usvoja se. Amandman 27. Tko za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 43. Za? Protiv? Suzdržani usvoja se. 44. Tko je za? Protiv. Provjera. Amandman 44. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 25 za, 21 protiv, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani i e, odbija se. 47. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedamdeset treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedamdeset četvrti za, protiv, provjera. Znači, amandman 74. Provjera. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 20 za, 25 protiv, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, provjera, znači provjera amandmana 77, glasovanje otvoreno, zatvoreno, 21 za, 23 protiv, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani usvaja se. 85 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani odbija se 90 za protiv suzdržani odbija se kompromis osmi za protiv suzdržani usvaja se kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 10 za protiv suzdržani usvaja se amandman 81 za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvoje se. Amandman 94. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. I time slijedi konačno glasovanje. Glasovanje je otvoreno. zatvoreno 41 za 4 protiv nema suzdržanih usvaja se i čestitam izvjestiteljici Merije Kiljonen puno hvala So hmm? Wir kommen jetzt den über Sada slijede tri glasovanja o rezultatima trijaloga o tehničkom dijelu željezničkog paketa. Sada će biti riječi o prijedlogu Izaskun Bilbao Barandike. Tko je za? To ćemo elektronički odraditi. Glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 38 za, 4 protiv, 3 suzdržanih, usvaja se. Prelazi, prazimo na iduće izvješće. Izvjestitelj je Kramer. E, Mihael Kramer i glasovanje je također otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 37 za, 5 protiv, troje suzdržanih usvaja se. Zatim e, treće izvješće Roberta Zila koji upravo telefonira, ali sigurno je primijetio da je glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 38 za, 4 protiv, usvaja se 3 suzdržanih. Ja se zahvaljujem našim izvjestiteljima. U redu ćemo sada prići na točku dnevnog reda broj 12. Izlaganje glavne uprave MUV o rezultatima refita. Možda napravimo kratku stanku kako bi oni koji žele na pozoranu to učinili. E, Alex, this is Dominic's point now. Yes. Okay, thanks. well done, well done, your boy. Yeah.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 May I ask you, may I ask you please to leave the room or to, to... Mogu li vas zamoliti ili da napustite prostoriju ili da sjednete? To je za komisiju. So, wir kommen jetzt 12. U redu, znači ćemo prijeći na točku reda broj 12, dakle to je izlaganje komisije vezano uz bolju regulativu o sigurnosti putničkih brodova u Europskoj uniji, PAU. Nedavno smo zaprimili rezultate e, refita i provjere zakonodavstva Europske unije. Iz dokumenta Europske komisije možemo zaključiti da zakonodavstvo više manje ispunjava svoje ciljeve, ali Europska komisija također ustvrđuje da bi trebalo pojednostaviti i pojasniti e, direktive. primjerice, e, komisija predlaže da se ukinu dvosmislene zastarjele e, zastarjeli propisi kako bi dalje imali veliku razinu sigurnosti. Tu se sjećamo naravno Kosta Concordije i Flaminija nesreće Europska komisija zbog toga namjerava iznijeti inicijativu za poboljšanje europskih sigurnosnih propisa vezanih uz putničke brodove. Zbog toga ću sada dodijeliti riječ zastupnici Kristini Bent iz glavne uprave za promet Europske komisije kako bi nam mogla pojasniti ovu provjeru Refit. Izvolite, imate riječ. Oh, ich habe hier das Mikrofon staat op de agenda voor kwart over tien, hè? Wir het... Eh, to je bilo predviđeno za 10 i 15. Tako smo brzo glasali, ali da, ako predsjednici Europske komisije nisu tu, onda ćemo napraviti stanku u redu do 10 i 15. You are... you uh, the meeting?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

Hvala što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 Da sind der Niederländer und der Deutsche sich einig. Nizozemac i Njemac se slažu. Sada je točno deset i i možemo započeti. I would like to ask you to sit. Lijepo vas molim da sjednete ili otiđite iz prostorije. Uvod sam već napravio i zbog toga ću sada preneti riječ gospođi iz komisije. Um, Hvala lijepo, Pokušat ću biti što kraća i što konciznija sa mojom prezentacijom kako bismo imali vremena kasnije za raspravu, ali u osnovu imam namjeru objasniti danas u ovom odboru kako smo e, provjerili u okviru fitness, takozvanog fitness čeka one, ono zakonodavstvo koje se odnosi na putničke brodove a to je nešto što već traje nekoliko godina, jer kao što ćete vjerojatno shvatiti, radi se o području koje je jako tehničke prirode, kompleksno, ima više slojeva e, propisa koje su donijele zemlje članice Evropska unija ili postoje na međunarodnoj razini, a donijela ih je Međunarodna pomorska agencija. U osnovi e, velik dio europskog zakonodavstva primjenjuje se na putničke brodove koji se primjenjuje na putničke brodove uspostavljeno je tijekom zadnjih 15 godina uglavnom e, kao reakcija na nesreće na moru. Prema tome danas imamo četiri glavna zakonodavna teksta. Jedan se odnosi na tehničke zahtjeve koje trebaju zadovoljiti E, putnički brodovi u domaćem prometu, zatim e, zahtjevi vezano za preglede i e, pregledavanje, zatim, a to je i zakonodavstvo koje je nastalo nakon što je potonula Estonija koje je bio jedan velika nesreća prije 20 20 godina odnosi se na ropak trajekte, zatim imamo zakon koji se odnosi na registraciju putnika Isto tako, detaljno smo razmotrili kako zajedno djeluju svi ti zakoni, da li još uvijek zadovoljavaju svrhu i kako se može cijelo to zakonodavstvo unaprijediti. Sad malo da vam dam pozadinskih podataka kako bih vam objasnila zašto je to važno i zašto to brine građane Europske unije. Imamo ukupni broj putnika koji se ukrcavaju i iskrcavaju u europskim lukama. To je broj 400 milijuna godišnje, što je veliki broj. Ukupni broj putnika koji se prevoze između europskih luka, to je 210 milijuna godišnje i oko 120 milijuna godišnje putnika putuje na takozvanim domaćim putovanjima. Što znači da su to putnici koji putuju po brodovima E, koji idu, ulaze u luke jedne zemlje članice. Da bismo objasnili nekoliko definicija na samom početku, važno imati na umu što je putnički brod i kako ga se mora razlikovati, recimo od jahte koja služi za razonodu. Putnički brod je brod koji nosi više, na kojem se nalazi više od 12 putnika koji plaćaju kartu, sve ispod toga. Obično se smatra ili e, plovilom za razonodu ili jahtom, a to je regulirano europskoj razini direktivom o e, plovilima korištenim za rekreaciju i sigurno i sami među vama neki su osposobljeni za vožnju takvih plovila. Isto tako je važno reći da naše zakonodavstvo se, se odnosi i na putničke brodove koje mogu biti trajekti imamo i posebnu kategoriju trajekata sa što je važno sa sigurnosnog aspekta a to su takozvani RORO e, putnički brodovi odnosno ROPAX trajekti to su oni trajekti na koje ukrcavate i svoje vozilo i možete prespavati e, iznajmiti kabinu a zatim dalje voziti u auto u nekoj drugoj europskoj zemlji ti trajekti zapravo predstavljaju veći rizik za da se prevrnu i potonu jer imate velike otvorene palube za brodove koji se mogu brzo napuniti vodom i onda takvi brodovi brzo tonu i zato je 2003. Unija donijela zakonodavstvo e, nakon što je potonula trajekt Estonija koji se odnosi upravo na tu vrstu brodova. Već sam kratko rekla što je e, uređeno europskim e, uredbama i direktivama tu se govori o načinu izgradnje, stabilnosti, sigurnosti zaštite od požara i drugim tehničkim detaljima vezanim za same brodove, uključujući i sve ono što može spasiti ljudski život kao što su e, čamci za spasavanje i tako dalje. Zatim imamo te inspekcije koje zovemo surveys E, imamo i zahtjeve vezano za certifikaciju i registraciju, evidentiranje putnika. Da bih vam malo objasnila e, svu složenost svih slojeva s kojima sam se bavila, e, uzmite u obzir brod koji ide između Grčke i Italije, taj broj, brod je na međunarodnom putovanju i tu se primjenjuju svi ovi zahtjevi. Ako se radi o trajektu Ropak-Stipa, onda uz to u sve te zahtjeve postoje i evropske zahtjevi, a vratit ću se na to zašto imamo upravo takav sustav. Međunarodno putovanje, bilo bi putovanje između zemlje e, Evropske unije i treće zemlje, u ovom slučaju recimo putujete od Grčke prema sjevernoj obali e, Mediterana u Afriku e, uz međunarodno putovanje koje bi bilo između Luka Znači uz putovanja između luka i jedne zemlje članica gdje se, ne gdje se primjenjuju sva ova pravila nego samo pravila Evropske unije koja moram odmah reći pokušavaju inkorporirati e, vrlo stroga međunarodna pravila, ali isto tako trebate imati na umu da međunarodna pravila se zapravo uspostavljaju za velike prekoćanske brodove i nisu uvijek praktični ni izvedivi u smislu primjene tih pravila o izgradnji na manje brodove koje idu, koji plove po zaštićenijim vodama i to je jedan od izazova za europsko zakonodavstvo. E, pomorski bazeni oko Europe i geografski uvjeti gdje plove ti domaći putnički brodovi dosta su različiti toga su zahtjevi za sigurnost vezani ako bi bili isti za sve te brodove zapravo bi u nekom kontekstu bili pretjerani. Dok u drugom kontekstu brod koji je izgrađen za e, vodu kao što je mora, kao što je recimo Baltičko more, ne bi bio pogodan za plovidbu e, recimo na zapadnom dijelu, oko zapadnog dijela Irske. Prema tome, zbog toga postojeći režim e, i nudi mogućnost da zemlja članica proglasi izuzeća, ali njih to treba onda provjeriti, to treba provjeriti komisija i odbor za agencije za pomorsku sigurnost u Europi. Znači da sažmem na našem sljedećem prikazu vidite da se naše zakonodavstvo bavi putničkim brodovima koji e, uključuju, putovanja u i iz e, domaćih luka i kao i međunarodne zahtjeve koje se odnose na Ropax e, brodove i zahtjeve za registracijom. I sjećat ćete se, ovdje sam bila u siječnju sa gospodinom Karavitićom nakon što smo imali onaj incident na Sjevernom Atlantiku, oprostite na brod koji je e, plovio između Grčke, odnosno brod koji je plovio između Grčke i Italije došlo je do e, požara, to je jedan klasični ropax brod koji je na međunarodnom putovanju i gdje se primjenjuju europska pravila za registraciju putnika. Na to ćemo se vratiti jer mislimo da tu nešto treba mijenjati sad par riječi upozorenja. Ova europska e, e, e, direktiva Europske unije vezano za zahtjeve za brodove na domaćim putovanjima ne bi se primjenjivala na slučaj kao što je kruzer Costa Concordia i nesreća jer je ta vrsta broda onakva koja ne, ne, plovi pod zastavom Europske unije nego i plovi po cijelom svijetu posao kruzera po zimi u Europi, a u zimi na Karibima, u Aziji i drugim dijelovima svijeta. Prema tome zahtjevi za kruzere moraju biti definirani na razini Međunarodne pomorske agencije a mi kao Evropani moramo dati inpute kako, bismo, kako bi se poboljšala sigurnost imajući na umu da svake godine 6 milijuna Evropljana po prilici putuje na takvim brodova, a tih 6 milijuna Evropljana ne izabiru e, kruzer prema zastavi pod kojom plovi sad da vidim, da kažemo zašto reguliramo e, putničke brodove na razini Europske unije, mogli bismo prihvatiti pristup da su međunarodni standardi dovoljni, no činimo to prvo zbog toga što su među, što se međunarodni standardi ne primjenjuju na do, domaćim vodama, prema tome važno je da imamo režim koji se odnosi na sigurnost i koji se isto tako zadovoljava e, zahtjeve internog tržišta, a primjenit će se na domaće vode i vode Europske unije. Isto tako, naši građani moraju biti sigurni da postoji odgovarajuća razina sigurnosti kad se radi o tim brodovima i u Europskoj uniji nakon e, teških nesreća koje su se događale sa naftnim tankerima Erika i Prestiž kreirani smo Agenciju za pomorsku sigurnost Europe i baziramo brojne našu legislativu na međunarodnim standardima, ali još uvijek e, nastojimo izgraditi europsku legislativu, jer na taj način uspostavljamo najstroži e, režim e, pomorskih pravila u svijetu u smislu da agencija posjećuje sve zemlje članice i provjerava zemlje članice provjerava kako se primjenjuju zakoni što nije slučaj sa međunarodnim organizacijama i ako stvari ne idu kako treba u najgorem slučaju mi u Europskoj, Europskoj komisiji možemo na sud dati pojedinu zemlju članicu. ako kad bismo imali samo nacionalne standarde im teško bismo uspostavili zajedničku razinu sigurnosti i zajedničko interno tržište. Naši rezultati da vidimo da li su, na, da su naši zakoni sukladni on zahtjevima e, vezano za broj nesreća i da li zadovoljavaju tu dimenziju e, internog tržišta. Prvo da vam kažem o kojem broju brodova e, govorimo. Trenutno imamo gotovo tisuću, to je točno 922 putnička broda koji plove po europskim vodama i koji imaju certifikaciju u skladu sa postojećom direktivom, što predstavlja oko jedne trećine svih putničkih brodova. Mogli biste reći da je to mali brod, jer kad to uspoređujete sa brojem sa brodovima koji se grade iz drugog materijala, recimo kombiniranog materijala ili iz drveta, jer se naša direktiva odnosi samo na čelične brodove, možemo se složiti, da, radi se o malom broju, ali kad uspoređujete to u, vezano za kapacitet broja putnika, onda postaje jasno da evropska legislativa obuhvaća oko dvije trećine svih kapaciteta putničkih, što je i logično, jer što je veći brod, brod se gradi, što je veći brod, to se gradi od čvršćeg materijala, to je čelik, a onda su i veći kapaciteti za ukrcaj putnika. Znači možemo reći da oko dvije trećine brodova koji spadaju, koji uključujemo u putničke kapacitete u Europi, a to je znači preko 380 tisuća e, putnika, potpadaju pod europsku legislativu. Ta europska legislativa se odnosi na brodove izgrađeno čelika ili ekvivalentnog materijala i tu sad se pojavljuje prvi problem koji smo identificirali. Moramo naime pojasniti da li evropska legislativa bi se odnosila i na čelične ili ekvivalentne materijale iz kojih su izgrađeni brodovi jer nije jasno u brojnim zemljama članica da li brodovi izgrađeni iz aluminija, koji što je metal, ali nije toliko otporan na vatru kao čelik, ali možete ga izolirati protiv požara, da li bi i takvi brodovi potpali pod evropsku legislativu ili ne bi? A pa da bi se svima dali isti uvjeti poslovanja, vidjeli smo da se ovo pitanje mora pojasniti. Isto tako treba pojasniti da brodovi koji spadaju po direktivu ovu direktivu su oni brodovi koji e, rade e, putuju izvan lučkih e, možete izvan lučkih voda recimo možete u Hamburgu ići na izletnički brod i putovati, a to definitivno neće biti brod koji potpada pod ovu europsku legislativu koja se bavi brodovima koji idu na otvoreno more. I mislim da je samo jasno po sebi da brodovi koji plove po unutarnjim plovnim putovima isto nisu uključeni. Važno je isto tako reći da smo vidjeli da samo imamo 70 malih putničkih brodova koji su kraći od 24 metra, a potpadaju pod ovu direktivu, dok imamo gotovo 2000 malih putničkih brodova koji nisu certificirani u skladu s ovom, prema ovoj direktivi. I tu imamo problem proporcionalnosti tih gotovo 2000 brodova koji nisu certificirani su mali brodovi kraći od 24 metra izgrađeni od kompozitnog materijala i očito je da postojeća europska pravila nisu odgovarajuća kad se grade ovakvi brodovi. To je znači jedan problem koji moramo riješiti primjenom drugih vrsta pravila, a da bismo, bili da bismo radili proporcionalno i pokrili i ove brodove za koje vidimo da nisu pokriveni internim tržištem, zaključili smo da bi bilo bolje da ne obuhvatimo ovom direktivom brodove kraće od 24 metra. Što smo pokušali konzultacijama obuhvatiti? Pokušali smo uspostaviti dijalog sa nacionalnim upravama i sa Europskom agencijom za pomorsku sigurnost kako bismo definirali što smo naučili tokom 15 godina primjene postojeće e, legislative. Pokušali smo analizirati kompleksnost regulatornog okvira kako bismo vidjeli kako se može stvari pojednostavniti, a da istovremeno na cijelom internom tržištu imamo istu razinu sigurnosti. Pokušali smo prepoznati kako tehnološki razvoj koji je se dogodio tijekom zadnjih 15 godina može biti bolje iskorišten. Gledali smo što se događa na međunarodnom području i što su pouke koje smo mogli izvući iz nesreća koje su se dogodile tijekom prošlih godina na domaćim putničkim brodovima. I otvoreno moram reći, pokušali smo isto tako uspostaviti dijalog sa svim dionicima, kako sa upravama, tako i sa industrijom, međutim sa putničkim, e, sa, sa, sa asocijacijama putnika bilo je teško uspostaviti dijalog. Jer tu malo ima takvih e, udruga koje bi zastupale interese građana i putnika. Pa je jedna od pouka za budućnost da zajedno moramo razmisliti, tu računam na pomoć Europskog parlamenta, kako ćemo ojačati dijalog sa udrugama putnika, kako bismo čuli glas putnika, kako bi se on čuo bolje. Posebno kad se definiraju pravila e, koja, koja e, pokrivaju sigurnost putnika. E, tu imamo statistiku nesreća jer smo time pokušali vidjeti da li je, su postojeći okvir odgovara stvarnoj situaciji. Pogled, vidi, imamo statistiku koja je mm, na, se zasniva na direktivi o istragama i tu smo vidjeli koliko ima nesreća tijekom zadnje četiri godine to se 408 takvih incidenata, odnosno nesreća, uglavnom je to se čini kao velik broj, ali u većini nije bilo povrijeđenih ili poginulih u, samo je jedan putnik izgubio život u svim tim nesrećama. Kad, to, kad uspoređujete tu statistiku, do, na domać, ti domaći putnički brodovi tijekom ove četiri godine u prosjeku bile su dvije osobe e, ranjene u tim incidentima, a samo jedan izgubljen život u sto nesreća smo ustanovili. Kad to uspoređujete sa svim brodovima koji plove u, po europskim vodama, što uključuje i međunarodne brodove koji ne plove pod europskim zastavama, onda situacija izgleda drugačije. Imamo jednog putnika ranjenog u dvije nesreće, a jedan u 27 nesreća gubi život ako ostavimo po strani poseban, e, posebnu nesreću sa Kostom Konkordiju koja utječe bitno na te statističke podatke. Usporedbi sa drugim sredstvima prijevoza, evo ovdje vidite razinu rizika po putniku na sat kad uspoređujete domaći međunarodni pomorski putnički promet sa drugim e, područjima transporta, onda zapravo su rezultati jako dobri. Najbolji rezultati još uvijek su u zračnom prometi, ali treba imati na umu tu veliku brzinu pa je zato niža razina rizika nesretnog slučaja za putnika. Međutim, isto tako treba reći da su to brojke individualnih rizika kad to uspoređujete sa društvenim rizikom, najveći zrakoplovi u klasičnoj konfiguraciji ima 525 putnika ukrcanih, dok najveći putnički brod, kruzeri, mogu ukrcati do 6000 putnika. Kad, pa kad imate e, potonuće takvog broda, imate sasvim drugačije brodove, e, brojke pogođenih putnika u odnosu na pad aviona. Još nešto što je ustanovljeno je da Europska direktiva su, je pot, prodaju brodova između zemalja od kad je 1998. donesena direktiva vidimo 400 postotni e, povećanje promjene zastave između europskih zemalja. Znači općenito možemo reći da postojeća legislativa još uvijek je relevantna i odgovara svrsi, ali može se pojednostavniti. I sad dolazim do moja zadnja tri slajda koje su akcije koje komisija predlaže da se poduzmu u budućnosti. Prvo, ustanovili smo da postoji preklapanje između više e, režima inspekcije E, imamo ono što traži nacionalni propis, što traži Europska unija i kontrola u samoj luci, to ćemo malo raščistiti kako bismo za operatere učinili sve to jednostavnim. Isto tako bolje treba progledati primjenjive zahtjeve koji se odnose na velike brodove. E, vidimo, e, mislimo da su neproporcionalni E, zahtjevi za male brodove gdje ih ima 70 koji potpadaju pod direktivu, a dvije, preko 2000 koji ne, isto tako na srednji rok želimo uspostaviti europski režim za te domaće brodove koji sada nisu obuhvaćeni europskom legislativom, a to bi trebao biti režim koji funkcionira sličan onoj direktivi za brodove koji se koriste za razonodu. I konačno moramo bolje koristiti sadašnji sustav izvješćivanja kad se radi o broju putnika i popisima putnika. Tako da kad dođe do nesreće kao ona što je normalizacija, vlasti zadužene za potragu i E, spašavanje mogu odmah doći do popisa putnika, a ne mogu usred, ne moraju usred noći zvati operatera i tražiti da, mu, da se pošalje popis putnika. Isto tako smo ustanovili da bi bilo korisno uključiti nacionalnost putnika u sadašnju legislativu jer to trenutno nije slučaj a kad imate operaciju potrage i, i spašavanja važno je da vlasti mogu stupiti u kontakt sa odgovarajućim veleposlancima budući da, ima, veleposlancima, budući da imamo puno putnika turista koji putuju a nisu nužno e, građani Europske unije konačno e, vezano za međunarodnu razinu morat ćemo unijeti i to upravo radimo u e, međunarodnu e, pomorsku organizaciju nakon što smo e, potrošili puno novaca da bismo vidjeli kako da popravimo stabilnost brodova kad im je trup oštećen i predlažemo, imamo prijedlog za međunarodnu pomorsku organizaciju a o kojem će se raspravljati tamo sljedećeg proljeća. Isto tako, kao što sam rekla, treba se E, vidjeti kako da se riješi pitanje boljih e, inspekcija posebno za ove ROPAX brodove, a mora se razmotriti i adekvatnost određenih primjenjivih standarda i normi, posebno koji se odnose na male brodove. Znači to je jedno složeno područje, ja sam pokušala pokriti ga što je brže moguće, sigurna sam da će biti puno pitanja. Hvala vam. Nažalost, eh, moram biti malo kritičan, ne samo da ste malo zakasnili, nego smo za vas predvidjeli deset minuta, a vi ste sada govorili mnogo više, a imamo dosta kratke vremenske rokove. Molim vas da se u budućnosti pridržavate za na dodjeljeno vrijeme za govor. Sada ima riječ gospodin Kamp. Eh, voorzitter, dank u Ik ehm, Ik begrijp uw kritische opmerking, maar eh, desalniettemin... Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja svačam vašu kritiku, ali ipak moram reći da sam i smatrao da je izlaganje jako dobro i želim na tome zahvaliti. Dobro, možda smo imali problem s vremenom, ali sadržajno gledano je izlaganje doista bilo vrlo dobro. Naravno, E, sada kad imamo refit i bolje donošenje propisa je lako pasti u iskušenje da se izmijene i sigurnosni propisi, ali ja bih e, tu preporučio da budemo pažljivi. Mi smo političari i vrlo smo vješti u tome da se žalimo na neku nesreću, ali kada se radi o prevenciji, kada se radi o dobrom donošenju propisa, evo gledam sada i prisustvo u dorani, onda političara nema. Nadam se da će se Europska komisija izjasniti da će biti stroga i prema gospodinu Timmermansu, dakle potrebna nam je sigurnost na moru, to je nešto što ne možemo e, samo tako e, odbaciti. Kao drugo, ovaj odnos između Europske unije i Međunarodne organizacije za pomorstvo ne razumijem baš dobro, zašto ne bi IMO jednostavno preuzela propis Europske unije. Mislim, obično mi moramo učiniti e, suprotno, ali u ovom slučaju bi to mogli preokrenuti jer mi imamo visoku razinu zaštite. To je moja druga točka. Kao treće, ne razumijem, e, dakle, brod Costa Concordia je plovilo u međunarodnim vodama, e, u vodama Europske unije, ali zašto to onda nisu vrijedili propisi Europske unije. Ako sam dobro shvatio gospođu Berg, to je tako i mene zanima zašto. Jedna druga važna točka je povezana s time kako ćemo ostvariti da se propisi primjenjuju. Ja nisam ništa o tome čuo. Tko je zadužen za provedbu, a zatim e, činjenica Eh, ona poruka koju smo čuli o udrugama putnika, to smo razumjeli, ali i kada se u željeznici i drugim vrstama prijevoza imamo taj isti problem i to je nešto čemu svakako trebamo posjetiti pažnju. Potrošači, evo to je nešto što se tiče odbora IMKO, ali možda je dobro i da mi o tome razmislimo. Hvala. Sada Ismail Ertug. Hvala vam lijepa gospođo Berg na vrlo sadržanom izlaganju. Meni se sada radi o tome zapravo, u biti vi ste predstavili situaciju, rekli ste da e, je situacija vrlo složena, to smo znali već unaprijed, dakle to se tiče i brodova koji putuju u domaćim vodama kao i u međunarodnim vodama. Ja ovdje sada se neću osvrnuti na stranu poslodavaca, znamo da postoje najrazličitije e, nacionalnosti koji se bave tim poslom, različiti propisi, da tu zapravo nije ništa jasno, a nama je, najviše važno sigurnost putnika. I stoga mene zanima koji će sada biti sljedeći korak Europske komisije. Ja ovdje vidim da piše refit, e, provjera prikladnosti, bolja regulativa e, za putničke brodove, dakle znači li to da ćete e, izdati komunikaciju ili prijedlog zakonodavstva? Što je sljedeće? Što će biti rezultat vaše studije koju ste dali izraditi, gdje smo mogli vidjeti napisano mnogo zanimljivih stvari. Ako smo imali taj broj nesreća i ako je pritom došlo i do smrtnih slučajeva, onda to znači da moramo e, reagirati na tom području. Kosa Concordia, Norman Atlantic, te dvije velike nesreće. Meni je jasno da su one obuhvaćene u tim statistikama, ali mi ne želimo mm, morati žaliti u budućnosti radi daljnjih nesreća i zbog toga bi je konkretno pitanje bilo što sada možemo očekivati od Europske komisije i u čemu vas možemo podržati. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada Jackie Foster. Hvala lijepa komisiji na sveobuhvatnom izlaganju. Ja mislim da ste s pravom spomenuli neke od tih tema, ali ono što je naš kolega rekao je da dakle, postoji zakonodavstvo koje je na snazi, a e, zakonodavstvo treba biti provedeno. Mislim da je jedna, jedan od problema u e, pomorskom sektoru to što ne postoji velika transparentnost kada dođe do nesreća, ali kao općenito pravilo ja se više zalažem za oprezan pristup. znamo da moramo biti jako pažljivi. Ja dolazim iz jedne pomorske nacije. Jako je dobro razlikovati između onog koji su nacionalni propisi, europski propisi, propisi e, s IMO, ali ima na kraju toliko propisa da niko ne zna čega se treba držati. Glavno je pravilo to da smo mi članica Međunarodne pomorske organizacije a budući da brodovi mijenjaju svoje rute, svoje destinacije, e, mogu se nalaziti u raznim vodama, a svi zapravo se trebaju držati istoga. Ja sam bila tu kada smo imali javno saslušanje o Eriki, imali smo saslušanje i o Kosti Konkordiji, naš predsjedavajući nazad to. Dakle, mi smo svjesni da se događaju neseće. no ako bi bila potpuno iskrena, ja ne znam uopće što vi želite napraviti. Dakle, u redu imamo zakonodavstvo, da, dobro. Rekli ste da je ono prikladno, što je dobro po mom mišljenju. Mislim da smo imali um, mnogo poboljšanja od onog razloga kad smo imali nekoliko strašnih uh, nesreća sa roro ali ne znam točno što želite učiniti. Ja nemam nikakvu ideju o tome, ne mogu to uopće razabrati došli ste u naš odbor i vrlo je dobro reći e, kako za pozadina što namjeravate učiniti, ali ništa konkretno niste rekli. Kažete pojednostaviti zakonodavstvo, pojednostaviti što točno? Mislim da bi bilo smisleno kada biste možda došli k nama u jednoj drugoj fazi, da nakon možda razgovora sa IMO, e, možda dakle nakon siječnja, kada razgovarate s njima i vidite što su oni rekli, dakle to je trenutni stav e, mog kluba zastupnika. Hvala lijepa. Sada Gazina Majsner. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala i gospođi Berg na vašem izvješću. Naravno, izvješće je trajalo dulje nego što je bilo prilično, ali dobili smo detaljni pregled. Mislim da je to dobro. Unaprijed mogu reći da mi je žao što Flaminija uopće nije uključena u to zato što je to teretni brod, nas zanima i što je s tim. E, to je bila nesreća koja se dogodila gdje je došlo smrtnih slučajeva, ali ti smrtni slučajeva nisu bili putnici. Jedno pitanje općenito upućeno vama. Rekli ste da kada se radi o kordi ne vrijedi europsko zakonodavstvo. Gospodin Van de Kamp je to spomenuo, ja to ne razumijem. Ja sam mislila da ako se brod kreće unutar europskih voda, da se uvijek treba pridržavati europskih propisa, neovisno o tome kome pripada taj brod. Čini se da je to doista drugačije kada govorimo o pomorskom prometu. Zatim ste rekli da propisi IMO-a ne vrijede pri domaćim e, putovanjima. Ja sam mislila da to vrijedi bilo gdje i bilo kuda, da je to nešto ko čega smo zadovoljili na svjetskoj razini. Ja sam dakle mislila da međunarodno pravo ima prevlast nad drugim pravima. Zatim, eh, ono što ste rekli, ja sam djelomično čula što mislite počiniti, na primjer, tamo gdje imamo udostučenje u zakonodavstvu, da dakle, se tu pojednostavi situacija, mislim da je to dobro i ispravno, ako je nešto dva puta regulirano pretjerano, jednom je dovoljno, isto tako ste rekli, razmislila sam ili bolje da se sada brodove manje od 24 metara sada ne regulira na europskoj razini, ali dobro, vi ste rekli da oni putuju na malim e, rutama i unutar nacionalnih voda, ali me zanima jesu li ti propisi uvijek jednako sigurni kao i europski propisi. Subsidijalnost naravno je e, glavno pravilo, ali mene zanima je li se onda ti sigurnosni propisi na jednak način svugdje jednako primjenjuju i kada netko putuje kao europski građanin i kod domaćih putovanja, da dakle sigurnost bude tu na onoj razini na kojoj bi mi to htjeli. Zatim, što se tiče registracije, tu ste rekli da se državljanstvo mora navesti, meni je to potpuno jasno jer se onda u slučaju nesreće može e, puno brže kontaktirati sa nadležnim službama. Isto tako što mislim da je dobro, to ste spomenuli, da sigurnosni propisi mogu biti različito primijenjeni pri različitim kategorijama brodova, dakle da se možda to treba još jednom pažljivo pogledati, da li je to dovoljno ili treba li još nešto učiniti. Ja mislim da je to dobro, jer je naravno naš interes taj da kao političari osiguramo sigurnost za putnike putničkih brodova i tu razumijem, dakle, ako ono što je kovim Kamp, ako su naši propisi strogi, zašto ne bi to se preuzelo u eh, IMO. Ali tu su različite države uključene, pa možda nisu sve spremne to preuzeti iz Europske unije. Hvala sada Merija Kulinen. Hvala ti lijepa Kristin. Prezentacija je bila dobra. Ja smatram da možemo inteligentnije urediti stvari, možemo ukloniti preklapanja, ali to treba učiniti na taj način da svi razumijemo sigurnost e, putovanja, sigurnost putnika. To je nešto po pitanju čega ne možemo posao napola. jer je često došlo zbog ušteda, upravo zbog e, do smrtnih slučajeva i do nesreća. Prema meni je vrlo važno imati raspravu o stanju sigurnosti na razini Europske unije sa svim državama članicama, a niti jedan političar, niti jedna političarka naravno ne želi da dođe do smrtnih slučajeva na moru, pa čak i ako se tu radi o poštivanju načela subsidijarnosti. Do toga nikome nije stalo. Dakle, za subsidijarnost niko ne pita kada dođe do smrtnih slučajeva. I stoga bi po meni mi svi, e, parlamentarci iz Europskog parlamenta, ali i države članice, komisija, vijeće, raditi zajedno kako bi mogli uvijek imati pregled na trenutnom situacijom što se događa na moru, kako za sigurnost, sustavi za sigurnost, način na koji možemo zajedno reagirati na eventualne izazove. Razvoj tehnologije, razvoj opreme, tehnika. Bilo bi zanimljivo da to zajedno pogledamo. Dakle, da to pogledaju države članice i Europska unija kako bi imali veću integraciju u sektoru i kako bi udružili sve dionike, a ne samo da uvijek govorimo o načelu subsidijanosti, kada znamo da se tu radi o sigurnosti i o zaštiti ljudskih života. E, dakle, treba razviti sustave koji će biti usklađeni, koji će se moći međusobno dopunjavati. Mi sada imamo dobru priliku izraditi sustav e, od kojeg će svi dionici iz pomorskog prometa imati koriste na razini Europske unije. To moramo doista uključiti sve dionike. A malo možda moramo zanemariti to načelo socijalnosti, barem trenutno, kada se radi o spašavanju ljudskih života i sigurnosti na moru. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada Keith Taylor. Oh, thanks very much, uh, Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, hvala vam gospođo Berg na vašoj prezentaciji. Veselim se što ću moći pročitati detaljno ono što ste prikazali na ekranu. Ja ću biti izvjestitelj za ovo i stoga će mi biti vrlo drago krenuti u posao. Pozdravljamo veću uključenost e, putnika u konzultaciju o sigurnosti putnika. Mislim da je to vrlo dobro. Jedan od vaših prioriteta je pojednostavljenje. To je dobro jer ne želimo imati udvostručenje propisa. Slažem se sa gezinnim stavom, to jest e, s njenom zabrinutošću da dakle, brod koji se nalazi na međunarodnom putovanju, a tu dakako mislim na Kostu Konkordiju, dakle brod koji se nalazi na međunarodnom putovanju od kojih se jedan dio odvija u e, domaćim vodama Europske unije ne potpada pod europske propise. Nisam sigurna sam li to dobro shvatio, ali ja zapravo tu ne vidim neku logiku. Mi želimo da se naša regulativa primjenjuje gdje kod dolazi do putovanja brodovima u domaćim vodama. Mislim da je od važnosti pobliže pogledati e, razloge zbog kojih je došlo do nesreća u prošlosti i osigurati se da koliko god to možemo odgovorimo na razloge tih nesreća u unutar refita. Eto to je to gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. Sada Petar Lundgren. Well, thank you, Well, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nemam mnogo toga što želim reći o ovome, ali evo, e, konačno jednom se barem meni čini da pokušavamo ukloniti neke e, nekorisne stvari, pokušavamo donekle pojasniti sustav i oni pokušavaju učiniti sustav jednostavnim, a ako ja želim da EU nešto učini, onda je to upravo to da bude jednostavnija i da bude sukladnija stvarnošću i stoga ja nemam neki veliki problem s time. Hvala lijepa, sada Dominik Rike. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Čestitam komisiji na kakvoći njenog e, izvješća. Mene je to posebice zanimalo budući sam ja bio izvjestitelj o dva, dvijema izvješćima o sigurnosti putnika. Vi ste uveli važne izmjene u e, stabilnost brodova i vi ste to i sami malo prije rekli pri vašem izlaganju, dakle to se tiče ROPAX brodova, što je vrlo važan e, dio pomorskog sektora unutar Europske unije, dakle želite, želite povećati duljinu brodova, što će imati kao posljedicu ne samo da moramo prilagoditi E, brodove u velikoj mjeri, već isto tako želite značajno povećati njihove kapacitete e, vezano u sigurnost. Dakle, to nije mala reforma. A rekli ste malo prije da ste raspravili sa administracijom, ali da niste mogli razgovarati sa udrugama putnika izgleda da niste unutar vaših konsultacija uzeli u obzir e, profesionalne dionike, a to je vrlo važno jer se ovdje radi o reformi koji će imati daleko posljedice na opak brodove. Stoga je moje pitanje, e, namravate li budući da ste prijedlog vijeću već predali, a oni će taj prijedlog e, u teoriji prenijeti međunarodnog pomorske organizacije. Dakle, želite u jednom trenutku razgovarati sa e, profesionalnim dionicama iz tog sektora o toj reformi koja je za njih vrlo važna, koja će imati velike posljedice na ropak brodove što je e, vrlo važna stavka u unutar europskom pomorskom prometu. Ja sam bio iznenađen zbog teških mjera koje ste predložili i odsudstva konzultacije sa stručnim dionicima. Ja naravno kao i svi moji kolege e, želim da idem u smjeru veće sigurnosti, ne želim da neke mjere budu neutemeljene, a ova reforma ropak brodova zapravo nema veze sa stabilnošću e, brodova samih, nego sa sigurnošću vrata na brodovima vi ste predložili takvu mjeru, a da uopće se niste konzultirali niti s Europskim parlamentom, ali dobro u redu, to je običajno, o to tome možemo i kasnije govoriti, niti sa stručnim djenicima s kojima ste trebali razgovarati prije nego što ste iznijeli tu mjeru. Dakle, moje pitanje je e, želite li se u nekom trenutku posavjetovati sa stručnim dionicima? Danke sehr, jetzt Bruno Hvala lijepa sada Bruno Golniš. monsieur le président. Je voulais... Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam htio postaviti jednako pitanje kao i gospodin Rike vezano s konsultacije sa stručnim e, dionicima. On je to napravio mnogo bolje od mene, stoga se neću na to više vratiti. Ja sam također htio dodati jedno pitanje vezano za ono što smo već čuli. Dakle, o ne e, neprimjenjivosti europskog zakonodavstva na kostu Konkordiju čini mi se da je očito da kada jedan putnički brod putuje u europskim vodama sa putnicima koji su većinom europskog porijekla i kada je vlasnik europsko poduzeće da mora ploviti pod europskim zakonodavstvom. Možda sam tu nešto krivo shvatio. shvatio sam da plovila e, duljine manje od 24 e, metra trenutno nisu pod europskim propisima, ali nisam dobro razumio što vi nameravate. Nameravate li ih sada uključiti u zakonodavni kadar koji ćete promijeniti umeđuvremenu ili mislite ostaviti status quo i poštivati načelo subsidijalnosti. To je nešto o čemu bih htio zatražiti neka pojašnjenja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada gospođo Berg, imate priliku odgovoriti na pitanja. Hvala lijepa i hvala na svim pitanjima. Počet ću sa pitanjem što će komisija napraviti na bazi onoga što je ustanovila. Naći ćete popis aktivnosti u našem izvješću E, dokument, dokument 215.408 gdje mi predlažemo pod poglavljem e, simplifikacije prve korak e, u kojem ćemo sljedećeg proljeća imati prijedloge komisije za redoviti zakonodavni postupak gdje ćemo ukloniti preklapanja vezano za režime inspekcije, pojasnit ćemo u postojećim direktivama broj, određen broj definicija to jest da li brodovi koji su izgrađeni iz aluminija padaju pod opseg e, su obuhvaćeni europskim legislativom ili nisu, pojasnit ćemo definicije vezano za zahtjeve za registraciju putnika po postojećoj direktivi koja je donešena 1998. godine. Isto tako predlažemo isključenje putničkih brodova kraćih od 24 metra izgrađenih od čelika iz obuhvata postojeće direktive jer njih ima samo 70 što je manje od 1% putničkog kapaciteta a jasno je da naše su studije jasno pokazale da zahtjevi za te brodove su previše veliko opterećenje a ti brodovini su u konkurenciji sa manjim putničkim brodovima koji putuju po europskim vodama, a izgrađeni su drugih materijala. Isto tako imamo namjeru koristiti postojeći elektronski sustav evidentiranja koji su svime sada već o interoperabilni i izgrađeni su suradnji između zemalja članica i Europska e, agencije za sigurnost, na pomorsku sigurnost kako bi informacije o putnicima bile na raspolaganju odgovornim tijelima vlasti u slučaju nesreće. To znači da ne mijenjamo nikakve obaveze, nego samo kažemo operatorima da moraju poslati potpune liste putnika i e, broja i imena u, na, u sučelje za izvještavanje koje postoji na međunarodnoj evropskoj razini kako bi odmah bila dostupna sva, bili dostupni svi ti podaci. Isto tako predlažemo da se unaprijedi međunarodni poboljša međunarodna norma za stabilnost brodova, ali za to je već napravljen prijedlog i poslan je vijeću a ja ću uh, odgovoriti na pitanja koja su ovdje postavljena vrlo kratko u tom smislu, a tu sam sad došla do ovog sučelja između međunarodne e, između zahtjeva na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Europska direktiva primjenjuje se samo na putničke brodove koji putuju po domaćim vodama, znači na putovanjima su između luka zemalja članica. Kad se radi o većim tim brodovima, imamo tri klase brodova, A, B, i D, to su područje to su područja po kojima plove ti brodovi i europska legislativa se odnosi na na brodove, odnosno plovila klase A. A o, to je zakonodavstvo koje je potpunosti isto kao i zakonodavstvo Međunarodne pomorske organizacije. A ako uzmete primjer Costa Concordia, ona je plovila pod talijanskom zastavom, onda da, evropska direktiva, budući da je Costa Concordia plovilo klase A, na nju bi se odnosila evropska direktiva, ali svi zahtjevi uz zapravo su uspostavljeni na razini Međunarodne pomorske organizacije. Jer gotovo nijedan veliki putnički brod, a posebno kruzeri, plovi, znači gotovo nijedan ne plovi pod e, zastavom Evropske, u, e, jedne zemlje Evropske unije. Tu je po Koste radilo se o talijanskoj zastavi, ali većina kruzera plovi pod zastavom Bahama ili takve ili neke druge zemlje, budući da se tu radi o globalnom poslovanju, jer ti kruzeri e, putuju po cijelom svijetu i ne, ne idu kao ropak s brodovi između dviju evropskih, evropskih luka Jedino, jedina razumna razina reguliranja takvog, takvih plovidbi je međunarodna IMO, međunarodna pomorska organizacija. Treba regulirati te brodove na međunarodnoj razini. Molim vas, nemojte zaboraviti da vlasnik može odlučiti od danas na sutra da li će registrirati brod pod nekom drugom zastavom. Prema tome, ako mi kao Evropljani želimo nešto dobro učiniti, ako bismo htjeli e, predložiti drakonski neki režim za bilo koju vrstu putničkih brodova, mogući bi bio učinak da bi svi ti brodovi napustili zastave europskih zemalja. Kod nekih brodova manjih to nije moguće, jer zato imamo takozvanu ROPAX direktivu, jer se tu stvarno radi o europskom poslovanju. Ti brodovi putuju samo između europskih luka. Ali što se tiče prekooceanskih putničkih brodova, smisla ima jedino postaviti regulative na međunarodnoj razini. Što se tiče onoga što bi trebalo regulirati na međunarodnoj razini, taj režim e, e, stabilnosti i štete vezan je sa tom kao što smo čuli objašnjenje sa povećanjem broja komora u brodu i nakon potonuća Estonije pravila su uspostavljena na razini Međunarodne pomorske organizacije koja eh, se, su povezana sa duljinom broda i brojem putnika. Toliko treba biti vodo eh, brodo, eh, odjeljaka izgrađeno na brodu u koje ne može ući voda kako se istovremeno ne bi poplavio cijeli brod. I to je vrlo precizan deskriptivni način definiranja regulativa koji zapravo ne potiče inovaciju. Zato je 2009. IMO promijenio međunarodno pravilo i rekao je mi propisujemo drugačiji pristup, pristup koji potiče inovaciju gdje ostavljamo projektantu broda da odredi koliko će biti odjeljaka u koje ne može ući voda kako bi brod ostao plutati što je duže moguće nakon što dođe do oštećenja trupa. A nova pravila IMO-a e kažu da brod mora moći izdržati određeni, može izdržati određen broj mogućnosti oštećenja a projektant broda rec treba odlučiti, treba omogućiti da brod e, preživi, odnosno ostane ploviti ako se ošteti do 95 ili 80% površine trupa. Pravila IMO-a su osnova za evropska pravila i od 2009 kad je došlo do te promjene pristupa mis, koji je u načelu dobar jer, želimo, jer se želi poticati inovacije, ne želi se biti preskriptivan i svako bi precizno definirati kako projektirati brod. Međutim, 2009. kad su donešena ta nova pravila za Europsku uniju i za legislativu koja se nastavlja, nadograđuje na pravila IMO, e a to je upravo taj režim stabilnosti i štete na ropak s brotovima, znači prije nego do promijenimo legislativu za te brodove koji plove između europskih luka, želimo biti sigurni da su nova pravila koje je donio EMO jednako dobra barem kao ona stara i tu sad se radi određena broj, tu se napravi određen broj studija i tijekom zadnjih 15 godina i od 2009. potrošili smo negdje 4 milijuna eura koje smo dali industriji e, s cijelom tom segmentu poslovanja kako bi oni mogli prostudirati da li u skladu sa tim novim pravilima oni mogu izgraditi brodove koji će imati bolje rezultate kad se radi o sigurnosti brodova. To znači usporeno potonuće nakon oštećenja trupa. I neki od tih rezultata istraživanja već su podešeni MO i pokazalo se da se puno može napraviti kako bi se poboljšala takozvana mogućnost preživljavanja brodova ako ih se projektira na malo drugačiji način. Konačno, napravljene su i studije na način da se ne sili tu djelatnost i granu djelatnosti na promjene, nego u konzultacijama, kroz konzultacije. I zapravo mislim da sam s time uglavnom pokrila ona pitanja koja su postavljena. Puno hvala na ovome izlaganju. Izlaganje je bilo odlično ali imamo na raspolaganju 45 minuta, a vi ste potrošili 30, a mi smo vas pozvali ovamo e, da sudjelujete u našoj raspravi i da odgovarate na pitanja. Stoga vas molim da idućeg puta da zadržite vremena kako bismo imali dovoljno vremena za raspravu. Time prelazimo na iduću točku. a to je izvješće o padu zrakoplova MH17, rasprava sa nizozemskim odborom za sigurnost i Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa. Htio bih reći da smo prošlog tjedna imali e, tešku nesreću na Sinaju. To nije bila greška pilota. Istraga još nije završena, ali do sada se pokazalo koliko je teško istražiti ovu nesreću. I zato molim vas sada e, zauzmite svoje mjesto. Želim pozdraviti profesora Ervina Müllera. Gospodin Müller je potpredsjednik Nizozemskog odbora za sigurnost. I također srdačno pozdravljam gospodina Fjoma koji je izvršni direktor Europske agencije za sigurnost stračnog prometa. Kao što znate, 13. listopada Odbor za sigurnost je predstavio svoje završno izvješće e, u slučaju nesreće u Ukrajini 17. srpnja. Svi putnici su izgubili život. Većina putnika je bila iz Nizozemske. Iako e, odgovornost za istragu e, je preuzela Ukrajina. Ukrajina je prenijela svoje ovlasti Nizozemskoj, E, istraživački tim se sastoji od e, e, predstavnika iz Australije, Rusije, Ujedinjene kraljevine, zatim tu su bili i stručnjaci iz nekih drugih zemalja iz industrije. Ovo završno izvješće analizira sve raspoložive informacije od plana letenja do kvalifikacije kabinskog osoblja, vremenskih uvjeta, stanje zrakoplova, E, crnu kutiju sve do e, dijelova aviona. Mi smo ovu, ovoj tragediji već više puta raspravljali u ovome odboru. Razgovarali smo i sa e, Agencijom za sigurnost zračnog prometa i zato smo gospodina e, Kija zamolili da e, danas izloži što je agencija učinila od ove nesreće i kakve nove informacije postoje po tom pitanju. Sada riječ dajem gospodinu Ervinu Mülleru Znači, gospodinu doktoru Mülleru e, predajem sada riječ. Izvolite. Puno hvala. Puno hvala na pozivu i što vam mogu pojasniti istragu. A dalje ću nastaviti na nizozemskom. Dame i gospodo, 17. srpnja 2014. pao je zrakoplov MH17 na istoku Ukrajine. Ova nesreća i e, smrt svih putnika je šokirala e, cijeli svijet. Istražni odbor za sigurnost predstavio je e, izvješće o ovome padu i danas sam ovdje s vama kako bi vas informirao o istrazi i kako bi odgovorio na moguća pitanja. Istražni odbor za sigurnost je neovisno istražno povjerenstvo u Nizozemskoj koji se bavi istragom nesreća kako bi naučili nešto iz prošlosti. Zadnjih nekoliko mjeseci sam usko surađivao sa nekim drugim E, članovima vijeća po pitanju pada zrakoplova. Znači radi se o učinku na putnike i na objavi putničkih informacija. E, ja ću se koncentrirati na ovu nesreću i na rutu leta jer let je se e, događaju iznad e, područja zahvaćenim sukobom. Pokazat ću vam i nekoliko filmova, no prvo da kažem nešto o samoj nesreći. Znači 17. E, srpnja 2014. u 15 i 20 došlo je do naglog pada zrakoplova svih 298 putnika izgubilo je pritom život. Istraženo vijeće je provelo istragu i došli smo do tri glavna zaključka. Ovaj let je ovaj, ovaj zrakoplov je pao zato što je na ljevoj strani eksplodirala raketna glava raketna glava tipa dn 34 m To je inače dio buk e, raketnog sustava. I nakon eksplozije, eksplozije e, zrakoplov se raspao. Znači, dijelovi zrakoplova su pali na e, područje koje je iznosilo oko 50 kvadratnih kilometara na istoku Ukrajine. E, ova raketa je ispaljena sa područja e, koje e, obuhvaća oko 320 kvadratnih kilometra na istoku Ukrajine i to ćete sada vidjeti na ovom kratkom filmu koji vam želim pokazati. Start again maybe.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 Eh, dames en heren, ehm, het, geluid is niet ehm, perfect, dus ik probeer zelf... Dame i gospodo, izgleda da nemamo zvuk, pa ću ja komentirati ovu snimku. Znači, let MH17 je 17. Eh, srpnja 2014. bio na putu prema Kuala Lumpuru i bio je na visini od 2000 stopa no vratio se avion na svoju e, rutu nakon što e, ju je zaobišao zbog nevremena. E, vidimo ovdje iznad Ukrajine zračni prostor je bio uglavnom zatvoren. A zatim se ovdje vidi kako se ispaljuje raketa na zrakoplov. U 15 sati i 20 minuta ispaljena je raketa iz e, buk e, raketnog sustava i raketa je eksplodirala e, izravno na zrakoplov. Raketa se sastoji od specifičnih dijelova, to vidite ovdje, ima glavu i zatim ima određene manje dijelove koji su tipični za ovaj e, raketni sustav. E, primjerice, ovi dijelovi se nalaze i e, mogu smo našli i na mrtvim tijelima. Znači, raketa je eksplodirala iznad kokpita i potom je kokpit otpao, znači kokpit još neko vrijeme bio u zraku, te je potom pao nad istokom Ukrajine. Mislim da je to komentar prvog dijela filma. Ovdje možete vidjeti još čitav e, niz e, dijelova koji su pali na tlo. A ovo su zaključci koje sam upravo naveo još jednom. Znači, zrakoplov je pao e, sa visine na 2100, stopa. znači nije bilo nikakvih tehničkih grešaka, sve bilo u redu, E, sve bilo u redu i sa kabinskom posadom. E, Zrakoplov je bio dobro održavan, nije bilo nikakvih znakova koje bi upućivali na nekakav problem. E, mi smo našli crnu kutiju, tako da smo mogli provesti analizu i u 13 sati i 20 minuta, pardon, 15 sati i 20 minuta snimka se prekida i e, došlo do perforacije e, od strane puno malih dijelova i mi smo našli puno tih sitnih e, dijelova. Sigurno ste već vidjeli to i na TV-u kako izgleda rekonstrukcija i ovdje se jasno pokazuje, ukazuje na uzrok pada zrakoplova. To se vidi ovdje na videu. Tu je čitav niz dijelova rakete koji su pronađeni i to odgovara onome što smo našli u samom zrakoplovu, pa smo proveli još jednu analizu ono što smo čuli u kokpitu. E, prema tome možemo zaključiti da je došlo do vanjske eksplozije i tu još jedan puta vidite pad zrakoplova E, i e, zrakoplov se razbio na šest različitih dijelova iznad istoka Ukrajine. Ovdje još jedan puta vidite kako se ispaljuje raketa, te potom dolazi do eksplozije iznad ljevog dijela kokpita. Tri osobe koje su bile u kokpitu su e, odmah poginule, a ostali putnici e, su e, izgubili život e, u idućih minutu i pol koliko je ova nesreća trajala. Toliko o filmu. Sada ću nastaviti. Odmah nakon pada zrakoplova bilo je jasno da istražno vijeće želi doprinijeti istrazi i 23. E, e, srpnja 2014. preuzeli smo istragu od Ukrajine kako bismo e, saznali kako je došlo do ove nesreće. Mi smo to učinili na zahtjev ukrajinskih vlasti. Za nas je bilo vrlo važno saznati kako se ova nesreća odvijala i mi smo, kao što je primjeđu slučaje kod velikih e, zrakoplova, s obzirom da postoje e, određena pravila u aneksu 13 e, ugovora iz Čikaga, SAD, Ujedinjena Kraljevina, Australija i Ruska federacija svi su potpisnici ovog sporazuma i to je bio temelj naše dobre suradnje, znači suradnje između e, dotičnih e, država i mi smo još jedan puta razgovarali sa svim predstavnicima e, ovih država i to je doprinjelo kvaliteti ove istrage. Zatim pozabavili smo se i rutom leta. Tu se radilo prije svega o pitanju zašto ovaj let zašto je letio ovaj zrakoplov iznad e, područja zahvaćenim sukobom. To je pitanje kojim se mnogi bave i koji nas još uvijek zaokuplja. Odgovor na ovo pitanje stvari vrlo jednostavno, ali i izazovno, jer svaki let iznad ovog područja je e, riskantan. No, niko nije mislio da će letovi iznad ovog područja biti ugroženi. E, potrebno je e, potrebno je imati na umu da je 61 e, da 61 zrakoplovna linija letila iznad ovog područja, a na sam dan nesreće bilo je 160 letova iznad ovog područja. Nakon nesreće, naravno zračni prostor je odmah zatvoren i sve zrakoplovne kompanije su mislile da je ovo područje sigurno. Oni su naravno znali da se na tlu odvija e, oružani sukob, ali s obzirom da su letjeli na visini iznad e, oko 32.000 e, stopa, oko 10 km iznad tla, nitko nije mislio da se na ovoj, da su zrakoplovi na ovoj visini ugroženi odgovornost svake države je donijeti odluku je li zračni prostor e, prema sporazumu iz Čikaga je li on siguran ili nije. Nekoliko mjeseci prije nesreće e, oboreno je 16 e, vojnih zrakoplova na istoku Ukrajine. Ukrajinske vlasti su to znale i znali su da se koriste sustavi koji bi dosegli i E, civilne zrakoplove, iako e, unatoč tome Ukrajina nije zatvorila svoj zračni prostor, iako je bilo e, dovoljno razloga za zatvaranje zračnog prostora na istoku Ukrajine. Mi smo došli do rezultata da je bilo sasvim dovoljno razloga tome da ukrajinska tijela zatvore zračni prostor na istoku zemlje. No, ne samo Ukrajina, već i sve aviokompanije iz drugih država, međunarodne organizacije, e, tajne službe, svi oni su um, svi su oni e, porcijenili e, ovaj rizik. Stoga mislim da su svi bili da nitko nije mislio na to da postoji opasnost i za civilne zrakoplove. Zatim kako se utvrđuju rute, rute leta, e, tu je potrebno zaključiti da su nam potrebne mjere za povećanje sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Vrlo je važno da vam iznesem tri preporuke. Kao prvo, vrlo je važno da se odgovornost suverenih država za sigurnost zračnog prostora e, ne formulira više tako neobvezujuće. Mora biti sasvim jasno tko u kojem trenutku je odgovoran za zračni prostor i kada ga treba zatvoriti. Zatim potrebna su jasnija pravila o tome kada e, se određeno područje e, može vredovati kao rizično. Sve te informacije treba staviti na raspolaganje onima koji donose odluke vezano uz nadletanje nad zračnim prostorom. Osim toga je važno da aviokompanije sasvim javno preuzmu odgovornost da rade na transparentan način kako bi svi, e, pa tako i putnici, znali kamo vodi e, ruta i kako bi se te mjere doista mogle provesti potrebne su nam izmjene e, međunarodnih propisa. E, Vijeća za sigurnost smatra da je vrlo važno da i države, ali i njihove tajne službe, te međunarodne organizacije, te aviokompanije, da svi zajedno igraju ulogu po pitanju osiguranja e, letova nad rizičnim područjima. Ja bih sada izdao neke preporuke i na kraju još želim reći da smo mi proveli istragu pod vrlo posebnim uvjetima. Nismo tako jednostavno došli do svih informacija. Bilo je relativno e, teško i dugo je trajalo dok smo mogli rekonstruirati cijeli nesretni slučaj i prikupiti e, sve dijelove olupine ali za nas e, su činjenice uvijek bile na prvom mjestu, one su bile e, temelj naših zaključaka. Različita tijela i što se tiče europskih tijela mislim da imaju veliku obvezu da nauče lekciju iz ove nesreće i moramo e, provesti izmjene i naravno se da će Europski parlament tome također doprinijeti. Puno hvala. Puno hvala gospodine Müller, a sada još gospodin Ki. Izvolite. Vielleicht noch anfangen, Možda još prije nego što započnemo, htio bih pozdraviti jednu skupinu posjetitelja. Naime, tu se radi o pet posjetitelja koje je gospođa Heinz pozvala iz Bečke gradske uprave. Srdačno dobrodošlica. A sada, gospodine Ki, predam vam riječ, izvolite. Thank you, Mr. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dobro jutro, dame i gospodo. Ja ću slijediti prezentaciju ko e, neću govoriti, ništa govoriti o rezultatima istrage, što i nije naš zadatak, nego ću vam e, govoriti o različitim zadacima i inicijativama koje smo poduzeli nakon ove velike tragedije. Prije svega, E, analizirali smo prijetnje e, i to je bilo jako dobro prezentirano od mog prethodnika imamo so, ovaj, ova nesreća rezultat je nove vrste prijetnje koja zapravo može inspirirati i terorističke skupine koje bi mogle isto koristiti e, projektile zemlja zrak da pogode civilne zrakoplove i to je znači nova vrsta prijetnje s kojom se suočava civilna avijacija. Isto tako vas želim podsjetiti da se civilna avijacija nalazi pred drugim prijetnjama koji su slične prirode iako su nešto drugo, drugačije što se tiče modus operandi. To su Radi se o projektilima kratkog dometa zemlja zrak koje može lansirati jedna osoba, a više je incidenata u prošlosti bilo uzrokovano takvim načinom. Isto imamo i novu vrstu prijetnju, prijetnje koju smo prvi put vidjeli u listopadu Um, ove godine kad je projektil kreir, po, lansiran iz Kaspijskog jezera vidite da su to dva, da je to bilo 27 projektila koji su prolazili kroz zračni prostor gdje su letjeli civilni zrakoplovi put bili smo obavješteni o tim lansiranim projektilima e, putem e, izvješća koje su nam slali piloti koji su letjeli tim e, područjem i vidjeli su ispod sebe lansiranje tih projektila pa su nas o tome izvijestili. I konačno, i ovo je nešto što se dogodilo nedavno, to jest u listopadu ove godine, Ruska federacija ja, smatrala je da je potpuno legalno u skladu sa konvencijom da zatvori zračni prostorom na Mediteranu jugoistočno od e, Cipra da bi e, provela testiranje lansiranja ruskih raketa. To je opet još jedno novo jedan novi primjer trijetnje, ne radi se o području konflikta, to je područje usred veterana, a može se koristiti da bi se lansirali projektili koji bi mogli utjecati na e, civilnu avijaciju. O čemu govorimo? Od 1970. Bilo je ukupno 33 incidenta sa komercijalnim zrakoplovima i 1500 izgubljenih života. I, i veći dio tog, um, tih, nesretnih slučajeva bilo je vezano za lansiranje rakete pojedinca kad je e, zrakoplov blizu e, na, na visini za spuštanje ili poljetanje i vidite 18 takvih e, slučajeva isto tako vidite ovdje da je, bilo, se je došlo i do određenog eh, lansiranja projektila zrak-zrak i zemlja-zrak koji su isto tako doveli do nesreća u civilnom zrakoplovstvu. Prema tome, možemo reći stvarno postoji rizik i određen broj izgubljenih života tijekom zadnjih 50 e, godina nije zanemariv. Još jedna posljedica se pojavila svih ovih djela, aktivnosti, a to je učinak na promet. Kao što vidite ovdje, kad gledate promet koji ide iz Europe prema Dubaju, e, zaljeva, e, području zaljeva ili na jug azijskog kontinenta, Velik broj tih letova ide preko područja koje e, je zahvaćeno ratnim, odnosno oružanim sukobima. I onda se ne može letiti najkraćom putom, e, rutom, a to ima posljedice za e, na troškove, na zagađenje okoliša, a i na sigurnost putnika. Naša analiza znači pokazuje da postoji rizik namjernog ili nenamjernog napada koji pogađa civilne zrakoplove na zemlji ili blizu zemlje, ali isto tako imali smo i lansiranje e, raketa koji su, odnosno oštećenja zbog kalašnjikova koji su korišteni, a imamo i druge E, vrste prijetnje koje, koje se događaju na srednjoj ili niskoj e, visini e, i uzeli smo određeni, poduzeli smo nakon ovih istraga određen broj aktivnosti, a te aktivnosti imale su učinak da se zatvarao zračni prostor zbog toga što se ispod tog zračnog prostora nalazi zona konflikta. To opet isto dovodi do problema problema zagušenja u prometu, problema financijskog učinka na, za neke zemlje preko kojih se više ne leti zbog upravo zatvaranja zračnog prostora. Pa što smo onda poduzeli? Pokušali smo sljedeće. I to je napravljeno odmah nakon ovih e, nesreća Pokušali smo raditi na sustavu uzbunjivanja na razini Europske unije gdje bi se omogućila ista razina zaštite svim građanima zemalja članica Europske unije. Pokušali smo uspostaviti platformu za razmjenu informacija o riziku koja bi bila na raspolaganju svim akterima, bile to nacionalne vlasti ili zrakoplovne kompanije, odnosno čak i putnici. Pokušali smo razraditi zajedničku e, procjenu rizika na zoni konflikta. Jer kao što je dobro opisao moj prethodnik, procjena rizika zemlje ovisi u velikoj mjeri o, o percepciji to zemlje e, kad se radi o riziku. Da uzmemo jednostavan primjer na Ben Gurion e, e, aerodrom u Izraelu 2014 e, bila je situacija koju je izraelska vlada smatrala vrlo niskorisičnom. Dokle za nas, dok za nas u Europi ili u SAD-u rizik tog iste, iste je ocijenjen kao visok. Stoga E, trebamo sljedeće napraviti. Trebamo imati zajedničku procjenu rizika e, koja vrijedi za sve zemlje članice Europske unije kako bi zrakoplovne kompanije znale da li mi smatramo rizik niskim, srednjim ili visokim. A to mislim da je veliki izazov jer u konačnici ono što želimo postići je imati zajedničke informacije i moguće preporuke koje bi bile poslane svim zrakoplovnim kompanijama, kompanijama Europske unije, a možda i svim takvim kompanijama u svijetu. I isto tako želimo koristiti kanale e, u, hitnim situacijama. Kad govorimo o situaciji u, na Kaspijskom, Kaspijskom moru, to lansiranje projektila dogodilo se tijekom šest sati, a u periodu šest sati i mi smo morali odmah reagirati. Nismo si mogli dopustiti da čekamo jedan tjedan ili mjesec da bismo kompanijama civilnog zrakoplovstva dali svoje preporuke. I zbog toga smo, smo i bili u situaciji da nas zrakoplovne kompanije pitaju za preporuke vezano za tu, baš taj slučaj. Prema tome, konkretno što smo napravili od e, kad je došlo do ovog incidenta MH17 telefona, e, aviona, neke zemlje počele su aktivno analizirati rizik i na, vezano za konflikt zone i dati i, i počele su objavljivati e, e, izvještaje e, to uglavnom rade tri zemlje Francuska, Velika Britanija i SAD a nedavno to je napravila i Njemačka i to su obavijesti koje se šalju svim zrakoplovnim kompanijama. Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva i kao napravila je jednu radnu grupu koja je definirala preporuke a ima ovlaštenje da uspostavi jedan repozitorij svih informacija vezanih za zatvaranje zračnog prostora bilo gdje u svijetu, u Europskoj uniji DG romi i DG MOV su uspostavili radnu skupinu sa zemljama članicama i sa Europskom službom za vanjske aktivnosti kako bi se definirala metodologija zajedničke procjene rizika i kako bi se radili na tome e, kako procijeniti gdje su rizična područja bilo gdje u svijetu i kako bi se uspostavio zajednički europski pristup vezano za definiranje razine rizika, tog rizika mi smo isto tako se potrudili da izgradimo mrežu stručnjaka, da uspostavimo mrežu stručnjaka koja se može iskoristiti, odnosno aktivirati u kratkom roku sa, sa zrakoplovnim kompanijama i nacionalnim vlastima gdje bi se razmjenjivala informacije u kratkom roku i kako bi se od njih moglo tražiti reakcije E, vezano za e, našu preporuku, e, odnosno da li bismo mi trebali, vezano za to da li moramo dati preporuku da se leti ili ne leti na određenom području. Isto tako smo objavili određeni broj biltena gdje po na cijeloj zajednici, a ne samo nacionalnim zrakoplovnim kompanijama, ukazujemo na ono što je objavila jedna od jedno od tih tijela. Na ovom slajdu imate popis 12 biltena vezanih za sigurnost koju smo, koje smo objavili tijekom zadnje godinu dana i većina njih još uvijek je aktivna, znači odnosi se na pitanja sigurnosti i ovdje vidite i pregled tih područja koja su proglašena rizičnima, pa nije sigurno iznenađenje da imamo veliku koncentraciju opasnih područja na, na Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi, ali isto tako i Ukrajini, posebno na u istočnom dijelu Ukrajine. Koji su izazovi pred nama? Prije svega, i to je već spomenuto od strane mog prethodnika, nemamo još konsolidirane informacije na europskoj razini o tome koji rizici postoje. Informacije su jako usitnjene, fragmentirane, a na raspolaganju su na čitim mjestima i nisu nužno razmijenjene, odnosno komunicirane svima unutar zajednice. Imamo puno različitih aktera i nema jedinstvenog lanca donošenja odluka na europskoj razini. Imamo još uvijek određen broj zemalja kad, koje kad se radi o ovim problemima e, e, imaju nacionalni pristup procjeni rizika vezano za e, ovlaštenja koje imaju njihove zrakoplovne kompanije, a problem je u tome što putnici iz Europe nužno ne lete samo svojim nacionalnim zrakom, na svojim zrakoplovnim nacionalnim kompanijama. Znači, da li je dužnost e, zemlje da zaštiti svoje građane, putnice ili svoju kompaniju i koja je vrijednost razmjene informacije između nacionalnih zrakoplovnih kompanija. Što se tiče institucije Europske unije, imamo skupine koje se bave prikupljanjem podataka, to su obavještajne, tu se rada obavještajne analize koje se rade uglavnom na strateškoj razini, što znači nekoliko mjeseci unaprijed, no to puno ovisi o zemlji članici. Prema tome Europska unija nema svoj vlastiti Um, svoju vlastitu mrežu obavještajnih podataka koja bi pokrivala cijeli svijet, nego ovisi jako obavještajnim podacima zemalja članica i spremnosti zemalja članica da razmijene te obavještajne podatke. I naravno, budući da radim, se tu radi o osjetljivoj temi, ima puno problema u kad se eh, pokušava razmijeniti obavještene podatke i koordinirati aktivnosti koje su potrebne da bi se došlo do konsolidiranog eh, stajališta o svim tim obavještenim podatima, a isto tako i kad se radi o o, o suradnji da bi se došlo do europskog stajališta na bazi određenih obavještajnih podataka. Postoje podaci unutar pojedine zemlje, nacionalne obavještajne eh, agencije ne smatraju da je njihov posao dati podatke na raspolaganje javnosti. Prema tome uvijek postoji to okljevanje da se razmjene obavještajni podaci i da se to napravi i na nacionalnoj razini, a isto tako i na međunarodnoj razini. Imam još samo dvije stvari za reći, ako mi dopustite. Ja sa, u mi u ASI smo imali vidjeli da mali broj zimalja dovodi u pitanje činjenicu da je AZA treba poduzimati određene aktivnosti jer se tu radi o zaštiti, a ne sigurnosti. Međutim, ja mislim da to nisu pitanja nacionalne sigurnosti, da je to čisto jedno formalno područje Mislim da e, se tu radi o zaštiti ljudskih života i bez obzira radili se o nacionalnoj sigurnosti ili općenito zaštiti ljudi, netko tu treba poduzeti nešto. Mi smo prema tome napravili jednu grupu koja ima predstavnike nacionalnih vlasti, nacionalnih zrakoplovnih kompanija i obavještajne zajednice i europskih institucija, a pokušava naći način kako ići naprijed kako doći do boljeg načina razmjene informacija u pravom trenutku sa pravim ljudima. Hvala vam puno. Hvala vam gospodine Kiza da smo čuli dva vrlo zanimljiva izlaganja, a sada prvo Wim van de Kamp. Predsjedavajući, hvala vam lijepa. Mogu se samo složiti s vama. Opet smo čuli dvije vrlo impresivne prezentacije. A isto tako se mogu toliko složiti s vama ukoliko smo imali ovu prošlost tjednu nesreću u Egiptu koji je eh, dao novu dinamiku ovom dosije uvezanu uz let MH17. Pa da, uvijek imamo taj dojam da e, sjedimo ovdje u sigurnoj dvorani, da je ovaj prostor siguran. Ali u vanjskom svijetu je situacija sve gora i gora. Imam pet pitanja, tri upućeno gospodinu Milleru i dva pitanja upućeno gospodinu Kaju, ako sam dobro izgovorio vaše ime. Kao prvo gospodinu Milleru, što se tiče e, preventivnih e, uzbunjivanja, upozorenja, tu nije točno jesmo li prije dobili dovoljno upozorenja. Ako jesmo, zašto se ništa nije napravilo? To je na neki način i mišljenje eurokontrola je li Eurocontrol sada izdalo upozorenje, da ili ne, i je li to doista bila njihova zadaća da izdaju takvo upozorenje. Zatim, e, kao drugo, tu, se, tu mislim na radarske podatke. Dosta je neobično da su Rusi znali za to da se E, ne koristi e, određen sustav u Ukrajini i što je sa NATO savezom i koju ulogu pritom odigrala i kao je li netko primjerice uložio tužbu ili će to sada učiniti vaš odbor za sigurnost da se uloži pritužba pri IKAU da dakle nisu dostavljeni na uvid radarski podaci. I zatim isto tako jedno pitanje povezano sa prvim pitanjem. Jesmo li imali popis rakopovnih kompanija koji nisu letjeli nad istočnom Ukrajinom ili nije bilo tog popisa? To isto tako nije još uvijek jasno. Dakle, neki su letjeli nad tim značnim prostorom, a drugi više ne. I zašto? neke zakopane kompanije nisu više letile tim prostorom. I sada dva pitanja upućena gospodinu Kaju. Vi ste rekli nešto isto tako o Izelu. Koja je zadaća ka u tom kontekstu? Rekli ste da nam je potrebna zajednička procjena rizika, ali ja sam zapravo mislio da i kao to već vrši. I zašto onda to još uvijek nije djelotvorno? I još nešto vezano uz tajne službe. Kada sada pročitamo izvješća o ovoj nesreći s ruskim avionom, sve to što znaju tajne službe o tom, onda je to doista dojmljivo, ali osnovni stav tajnih službi je sličan onom policajcima, dakle da zapravo pokušavaju zadržati e, informacije za sebe, ali to E, ne funkcionira i je li bi možda ja sad do, trebala dobiti tu zadaću da surađuju sa tajnim službama. Hvala lijepa. U drugom smjeru to funkcionira. E, javne službe komuniciraju sa svima, samo što mi to ne znamo. Ismail Ertug. Želim zahvaliti gospodinu Milleru i gospodinu Kiju na izlaganjima. Mislim da je gospodin Kis jednom rečenicom izrazio dilemu Europske unije. Rekao je da ne postoji jedinstven lanac donošenja odluka u Europskoj uniji. To je upravo ta dilema, to je upravo ta poteškoća koju imamo unutar Europske unije. Ne znam što se još se mora dogoditi kako bi države članice konačno prestale inzistirati na svojim nacionalnim ulogama Kada se radi o svakodnevnom životu, e, ja znam da države se to žele samostalno odlučiti i ja se s tim slažem, ali takve stvari poput terorizma, prekograničnog fenomena bi trebao biti dovoljno da se ta nadležnost ustupi Europskoj uniji. Obavještajne službe smo nekoliko puta spomenuli. Mislim, ja, ne, ja se ne zalažem za europsku obavještajnu službu, nešto da mi će toliko daleko, ali moramo o tome razgovarati, moramo o tome razmišljati. I kada vidimo što se sve dogodilo samo posljednjih dvije, tri godine, onda e, više ne želimo letjeti, kada vidimo koliko smo nesreća imali u tih proteklih nekoliko mjeseci, kada čujemo da na jugoistočnom srednom moru e, Rusija dobije želju provesti e, testiranje raketa, onda me prođe volja za, letenjem, a isto tako znamo da između Azerbajdžana i Armenije e, postoji isto tako značajan sukob koji se sve više odvija u ružanom kontekstu mi smo sada mjesecima razgovarali u Europskoj uniji o Grčkoj, e, paranoični smo zbog izbjeglica i zbog toga nam e, te stvari ne upadaju u oči, ali mi smo okruženi time i na neki način se e, odvije, se i dalje stvara taj vatani obruč oko Europske unije, zbog toga mora biti moguće da države članice u tim stvarima surađuju. Jedno pitanje je upućeno gospodinu Kiju i Azi. Je li točno gospodine Ki da prije pada zrakoplova MH17 da je postao jedan agent pri engleskoj obavještajnoj službi koji je pravovremeno ukazao na to da više ne treba letjeti nad tim zračnim prostorom, dakle prije samog pada zrakoplova MH17. Ako je tome tako i ako su British Airways i e, engleske obavještajne službe zadržale tu informaciju za sebe, onda je to možda njihovo pravo, ali naravno e, tragično je kada pogledamo do čega je to donijelo. To je samo jedan primjer. To zapravo pokazuje koliko je važno da ovdje surađujemo prekogranično. Terorizam je globalni izazov, sličan kao i zaštita e, borbe protiv globalnog zatopljenja i drugo, ali moramo ovdje jednostavno pokušati učiniti više i zaštititi naše građane i građanke od ovakvih tragičnih nesreća. Hvala lijepa, sada Jackie Poster. Thank you and thank you very much for the uh, presentation. Hvala lijepa i hvala vam lijepa na izlaganjima. Posebice od strane našeg nizozemskog gosta, gospodina Mora i Patrika Kija. Upućeno vama, gospodine Zemske, ja već godinama e, radim na ovom području. E, ja sam se uključila u to kada smo najviše razgovarali o otmicama aviona, od toga smo se uspjeli odmaknuti i ja vam želim zahvaliti u ime mog kluba zastupnika vama i svim nizomskim vlastima koji su bili uključeni u ovaj sveopsežni rad u vrlo teškim okolnostima. Po mojom mišljenju se tu radi jednostavno o terorističkom napadu možda je tako da nisu znali da je to avion Malaysia Airlines, ali što god su se oni mislili, ovo se dogodilo i to moramo imati na umu. Htjela bih reći i nešto pozitivno. Ono što je dobro u civilnom zakopolstvu je to što sada pokušavamo doista vidjeti o čemu se radilo, pokušavamo istražiti koje korake možemo globalno poduzeti kako bismo odgovorili na ova pitanja. Ne želim nikoga okrivljavati, nitko nije mogao predvidjeti da će raketa oboriti zrakoplov Maliže Elensa i mislim da moramo razumjeti i e, javnost sve ono što radimo, bilo da se radi na cestama ili u zraku, se temelji na procjeni rizika. Ja sam u svojoj karijeri vjerojatno mnogo puta letjela nad e, područjima konflikata, e, niti ne znajući, netko je donio tu odluku da je to tada bilo u redu, a sada vidimo da imamo tehnološki razvoj, imamo sve naprednije oružje koje mogu zapasti u krive ruke i e, mislim da tu moramo svi zajedno o tome raditi. Mislim da to nije raketna e, znanost, da dakle međunarodne obavešne službe moraju bolje razmjenjivati informacije i ako neke države članice objave zabranu e, preleta na nekim područjima, onda bi one države koje također smatraju da je to ispravno trebale isto imati tu mogućnost. E, što se tiče teorija zavjera, po mom saznanju, Eh, po mojim kontaktima s British Airwaysa. Oni su taj dan imali jednak plan leta kao i KLM, kao i Malaysia Airlines, kao i druge zakopne kompanije u tom trenutku, stoga mislim da tu nije bilo nikakve zavere. I želim samo zaključiti time što ću Patriku Ki reći veznu zasu, da su ovi planovi koje ste vi E, izradili sveobuhvatni. Mislim da ovo nije pitanje koje se tiče cijele Europske unije. Mi putujemo diljem svijeta. Imamo obitelji, prijatelje, kolege koji žive rade diljem svijeta i stoga nam je potreban globalni pristup vezno s to kako razmjenjujemo informacije. Da ne zapadnemo u izolacionistički pristup da sada sjedimo u EU, da ćemo odlučiti ono što mi želimo ovdje E, moramo reći na svim razinama, dakle i nacionalno i globalno. Pozdravljamo korake koje ste poduzeli i koji su poduzeli e, istražitelji. Mislim da bi bilo zanimljivo vratiti se k nama u jednom trenutku budućnosti da vidimo kako napredujete po pitanju vaših planova. Ja nemam nikakvu zabrinutost, ja, bih, ja ću sutra letjeti i ja nemam nikakvu sumnju u to da će države članice i naše obavještajne službe učiniti najbolje što mogu. Ali što se tiče informiranja javnosti, bitno je da oni znaju ako negdje postoji rizik. Vrlo je teško to učiniti. Možete kupiti kartu od točke A do B, ali možda ćete pritom prevedeti neku zonu konflikta i zbog toga zapravo ne možete to prepustiti javnosti. Javnost mora imati povjerenje u vlasti e, da će oni donijeti najbolju odluku u njihovo ime, bilo da se radi o državama, članicama, agencijama, obveštenim službama i stoga se oslanjamo na vas da ćete učiniti najbolje što možete. Možda nećete uvijek sve učiniti ispravno, ali vi uz E, dobru navjeru u 99,9% slučajeva činite najbolje što možete, ali svijet je opasno mjesto i postoje opasni ljudi posvuda. E, ne znamo uvijek što se događa unutra, nemamo uvijek sve informacije, ali evo možemo se vratiti i pogledati primjerice Lokabi i moramo pripaziti možemo li se kako najbolje boriti protiv tih e, snalaživih terorista. Ali mi imamo povjerenje u vas i znamo da ćete sve što možete kako bismo i dalje bili sigurni. Hvala vam lijepa u ime kluba zastupnika ECR-a. Hvala sada Mateo van Wiltenberg. Hvala vam lijepa. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Mülleru i Kiju na ovim doista vrlo jasnim prezentacijama. Imam neka pitanja. Prvo pitanje se tiče procjene rizika to je zapravo razina broj 2 preporuka koje su sadržane u izvješću e, odbora za sigurnost. Tu stoji da kada države članice imaju informacije o prijetnjama u zračnom prostoru, onda te informacije moraju kroz uređen sustav pravovremeno prenijeti zrakoplovnim kompanijama i drugim zainteresiranim stranama. Ja dakle još jednom želim to naglasiti, strukturirani, uređeni postupak. Vrlo mi je drago da EASA sudjeluje e, na sastanku na visokoj razini u Bukureštu. Tu se radilo upravo o preletu nad, e, nad područjima sukoba i donesenog su mjere. A sada čujem da je uspostavljena i radna skupina visoka razina. Isto tako ste gospodine Ki rekli da je do sada većina država članica pokazala malo angažmana da e, se uloga EASE ne priznaje od strane svih država članica. Kako se vi s time nosite? Već u ožuku 2016. godine želite imati e, operativne zaključke, ali što nam je potrebno kako bi sve države članice doista priznale ulogu EASE? To je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje vezano uz Tu se radi i o, na jednom internetskom alatu kako bi se informacije o mogućim prijetnjama mogle na strukturiran način prenijeti zakopanim kompanijama i zainteresiranim stranama i to je zapravo pitanje upućeno e, obim, gostima kako vi trenutno procjenjujete taj alat. Ja sam to jučer na večer pogledao i vidim da se tu nalazi samo malo informacija. I zatim razina tri vaših preporuka u izvješću istraživačkog vijeća za sigurnost. Tu se radi o odgovornosti zakopanih kompanija. A mislim da ovdje postoje neke napetosti. Dakle, s jedne strane zakopne kompanije žele ostvariti profit, nisu uvijek jako transparentni kada se radi o njihovom planu puta, a s druge strane imamo to pitanje sigurnosti putnika. Dakle, mi želimo znati kako će izgledati plan puta aviona prije nego što on krene. I stoga moje pitanje je upućeno vama, koje mjere treba poduzeti kako bi imali obvezujuće propise o tome koje informacije zakupne kompanije trebaju dati. Mislite li da su nam tu potrebni dodatni propisi? Hvala lijepo, sad Peter Lundgren. Tak för Hela na Hvala. Da, ovaj događaj je doista tragičan i nažalost nismo našli dobar način da se zaštitimo od takvih napada. Letovi iz rizičnih e, područja i izbjegavanje tih letova, odnosno tih područja je jedan način. E, teroristički napadi, oni se mogu izbjeći suradnjom tajnih službi, ali to naravno ne možemo govoriti o 100% sigurnosti, ali barem možemo minimirati rizik. Svijet postaje sve nestabilniji i e, ludi ljudi nemaju empatije jer e, tko bi došao na ideju da obari civilni zrakoplov. Ipak zrakoplov je e, siguran način putovanja. Svaki dan je 30 tisuća letova u Europi i jako malo je nesreća. Želim vam reći da je vaš rad vrlo pozitivan i da je važno da sprečimo takve događaje i tu države članice moraju surađivati i to sa svim organizacijama. Puno hvala, a sada gospodin George Pah. Puno hvala, hvala i na zanimljivim izvješćima, izlaganjima. E, kolege su već postavile mnoga pitanja. Ja se u stvari želim koncentrirati samo na jedno pitanje, a to je pitanje odgovornosti. U ovome trenutku odgovornost snose pojedinačne države članice, no kako će to izgledati u budućnosti, kako će izgledati rada skupina na visokoj razini, hoće li ta radna skupina također e, snositi odgovornost, hoće li moći donositi odgovor, e, hoće li moći donositi odluke, kako vi to zamišljate? Jer ja ne mogu zamisliti da države e, članice da će predati ovo odgovornosti svojih ruku. Puno hvala, a sada gospodin Bruno Golneš. Puno hvala. Puno hvala izlagačima i svima koji su doprinjeli. Imam samo dva kratka pitanja. Prvo pitanje nažalost neće dovesti do toga da oni koji su izgubili život u nesreći ponovno ožive, ali mislim da gospodin Müller nije puno toga rekao o odgovornosti onih koji su ispalili ovu raketu. Puno toga je rečeno o materijalu koji je korišten. To nije bio bilo koji materijal. Ja bih zato rado saznao da li doista sa sigurnošću možemo reći da Rusija snosi odgovornost, to bi me zanimalo. A drugo pitanje koje želim postaviti ne znam jesam li ja prava osoba da to kažem, ali mislim da ova rasprava iznenađujuća, neovisno o, regulativama u državama članicama ili na razini Europske unije, mislim da same aviokompanije, odnosno organizacije za civilno zrakoplovstvo, da bi oni trebali signalizirati koja su to rizična područja u kojima pobunjenici raspolažu raketama koje mogu doseći zrakoplove i na taj način se onda mogu i na vrlo spontan način mijenjati planovi puta aviona. Potrebno je vidjeti gdje poboljenici raspolažu takvim oružjem. Ta rizična područja bi onda jednostavno trebalo sustavno izbjegavati. To možda sada zvuči vrlo jednostavno, ali ja mislim da to ima i takako smisla. Puno hvala. Da, želim se ja zahvaliti na ovim izlaganjima, ali ja imam nekoliko pitanja. Radna skupina koju je spomenuo gospodin George Bach u Njemačkoj postoji izreka ako više ne znaš za neko rješenje onda osnuješ radnu skupinu. No sada je potrebno vidjeti koje su posljedice na razini European Single Sky, na razini inicijative već dugo radimo na tom pitanju, ali postoji veliki egoizam na nacionalnoj razini, a to se odnosi i na sigurnost. Tu se čak ne radi ni o terorističkim napadima, ali znamo da ne možemo ništa reći sa 100% sigurnošću. No, treba učiti iz pogrešaka treba izvršiti veći pritisak, e, treba e, ukloniti nacionalni egoizam. A druga stvar koju želim naglasiti, rekli ste da su sve aviokompanije letile iznad ovog e, riskantnog područja još dan prije ovog područja. No ja bih volio čuti koje su to aviokompanije bile, jer neke aviokompanije su govorile ne nam ovo područje preopasno, a neke su očito letile iznad njega. A zatim svi mi znamo da države koje su sudjelovale u istrazi, da su se dogovorile oko toga da će osnovati sud pri Ujedinjenim narodima kako bi se e, povela istraga protiv e, odgovornih za ovaj napad 29. srpnja 2015. E, donesena je odluka o osnivanju takvog suda, no Rusija je odmah uložila veto i rekla ne, e, mi nismo odgovorni. Rusija je to tvrdila još prije pokretanja istrage. Ove buk e, rakete, da li su to bile ruske rakete, da li su to bile rakete pobunjenika, da li su to bile ukrajinske rakete jer Ukrajina je naravno htjela ocrniti e, Rusiju. Možete li nam nešto reći o tome? Možda nam možete pojasniti. A sada vam predajem riječ, izvolite. Dames Hvala vam na svim pitanjima i na ljubeznim riječima i tu ste spomenuli više stvari vezanih za istragu, pa ja ću ja na neke njih odgovoriti zajedno. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Van den Kamp, prethodna e, upozorenja, tko je što znao i da li je bilo prethodnih upozorenja? Ne, nije, nisu to dale ni zračne kontrole ni druge zemlje i nije im to posao. Jedino što se gledalo je e, situacija iznad e, Krima gdje je e, gdje su visine nešto niže a gdje je jedna zrakoplovna kompanija rekla da neće letjeti preko Krima više vas je pitalo tko je letio kuda tog dana 17. srpnja 2014. I mi smo isto čitali u određenim medijima da su neke tvrtke već tada bilo odlučene da neće letjeti preko tog područja. Kad se provjere podaci Eurokontrole možete vidjeti da je odgovor na da, a to je u našem prilogu, u našem prilogu možete vidjeti tko je letio, tko nije i zaključak je da su svi letjeli tom rutom jedna ili dvije zrakoplovne kompanije iz drugih razloga nisu tu da letjeli, ali nitko ko tu da nije letio, nije tamo letio zbog e, upravo te vojne prijetnje iznad istočne Ukrajine, a to vidite sve u našem izvješću. Gospodin Van Nekap isto tako pitao je za radarske podatke. To je dosta složen proces a ustanovili smo da Ruska federacija nije imala primane radarske podatke u skladu prema podacima EK, e, e, što nisu spremili podatke, a o, a o tome smo isto napravili komentar u našem izvješću, a ovo, ovaj, ovaj, ovo izvješće poslano je i, i kao organizacije. Prema tome oni sada imaju to na svom dnevnom redu, to je na njihovom dnevnom redu iako mi nismo e, poslali e, žalbu i isto tako imamo, nedavno smo bili, naš predstavnik je bio na njihovom sastanku njihove uprave kako bi pokrenuo ponovno to pitanje. Što to je to vezano za popis kompanija koje su letjele kuda? Neki su pitali vezano za suverenost zemlje članice vezano za definiranje jurističnih područja. I mislim da tu postoji ozbiljna dilema e, povelja iz Čikaga na bazi koje se organiziraju međunarodni letovi bazira se na suverenosti e, nacionalnih država. Iz više razloga se govori o promjeni toga, nakon dugačkih rasprava nismo to uzeli u obzir, nego smo rekli da jedino što se mora napraviti je uspostaviti suradnju između zemalja članica. grupa zemalja članica. I u ovoj prostoriji imamo e, grupu zemalja članica, građani, obavještajna zajednica i zrakoplovne kompanije trebaju raditi, a i tu je i pitanje koje se tiče E, mjere do koje zrakoplovne kompanije trebaju biti transparentne e, kad se radi o tome kuda lete, preko kojih zemalja. Mislim da je važno da se treba uspostaviti način koji bi nama kao putnicima omogućio da znamo koja, preko kojih područja se leti tako da i sami možemo procijeniti rizik. Moramo imati povjerenja u sve one koji nam daju takve informacije ali i na taj način se možda i može staviti pritisak na zrakoplovne kompanije da malo bolje razmisle o rizicima kojima se izlažu. Vezano za ono što je rekla gospođa Foster. Ja znam da e, ova grana djelatnosti zrakoplovne kompanije stvarno voli učiti od svojih pogrešaka i ja imam isto tako uopće nemam problema da danas ponovno e, letim avionom i mislim kad gledate što se sve radi da se izbjegnu e, nesreće ja sam impresioniran s onim što se poduzima ima nekoliko sektora gdje se može naučiti iz prethodnih pogrešaka i, da, i može se stalno dalje poboljšavati razina sigurnosti. A mislim da je moj kolega gospodin Ki jasno to rekao. Gospodine predsjedavajući, još ostaje pitanje o, oko toga čija je to bila raketa, čija je projektil, čija je to bila bojeva glava. Raketa je bila ispaljena iz područja 340 kvadratnih kilometara istočne Ukrajine. Ne možemo preciznije definirati lokaciju s koje je lansirana ta raketa. Tko je kriv i tko je odgovoran? To je jedno pravno pitanje na kojem će se dalje raditi ali naše istražne aktivnosti nisu se odnosile na pitanje odgovornosti, nego na tehnička aspekta ovoga što se dogodilo. Puno hvala. Sada jedno kratko pitanje Ismaela. Želim eh, gospodina Millera direktno priupitati da li je British Airways prije ove nesreće promijenio eh, plan puta ili nije. Mm, mislim da sada ne možemo govoriti o specifičnim aviokompanijama, o pojedinačnim aviokompanijama, jer to su povjerljivi podaci i postoji jedna aviokompanija koja je promijenila plan puta. Da. Da li smijete navesti ime te aviokompanije? Ne. U redu. A sada riječ ima gospodin Ki, izvolite. Um, Hvala gospodine predsjedavajući. Bilo je više pitanja vezano za ulogu i da li zračna kontrola može i te kontrole mogu riješiti to pitanje. Morate priznati da je svijet civilne avijacije svijet u kojem se su tijela koja donose glavna tijela za donošenje odluka države što znači da je kao je organizacija koja ima ograničenja gdje su, jer su države suverene što se tiče njihovog zračnog prostora i ne može naša organizacija njima nametnuti nešto što te države ne žele i tu, na taj način su ograničeni alati koji su na raspolaganju našoj organizaciji jer e, se tu radi zapravo informacijama o tome gdje je zatvoren koji zračni prostor, ali ne možete tu naći informacije koja dolazi iz jedne druge zemlje, a odnosi se na sigurnost leta iznad neke treće zemlje. Imam primjer Pakistana. Ove godine tamo je bilo jedno područje koje su za sebe zatvorili Francuzi, a zatim Velika Britanija vezano za riziku u Pakistanu kad se leti na niskim visinama i oni su o tome e, objavili objavili e, izvještaj i dali ga svojim zrakoplovnim kompanijama a Pakistan je potpuno drugačiji o tome Mislim jer su oni sami procjenjivali rizik na svom terenu, a onda jedna organizacija kao što je naša ne može tu ništa napraviti. Imali smo i slučaj eurokontrola i sasvim drugačijih razloga ponovno je e, otvoren zračni prostor iznad dijela Krima koja nije konfliktna zona ali Ukrajina kao zemlja članica Eurokontrole e, rekla je da otvaranje zračnog prostora iz tog određenog dijela njihovog vlastnog zračnog prostora. E, oni su rekli da se to treba otvoriti i Eurokontrole je to trebao. A mi smo morali definirati razinu rizika i naša je preporuka bila da se taj zračni prostor ne koristi. Prema tome postoje ograničenja e, kad se radi o djelovanju međuvladinih tijela koja su koja ne mogu ništa poduzeti protiv svojih članica e, zemalja e, članova koje su suverene zemlje članice. Vezano za ovaj task force slažem se s vama gospodine predsjedavajući slažem se da kad imamo problem onda ustanovimo radnu skupinu koja organizira podskupine i tako dalje. Međutim, mi smo bili u situaciji gdje se svak slagao da stvarno postoji moralna obaveza da se razmjenjuju informacije. Nećete naći nikoga u obavještajnoj zajednici, u vojnoj zajednici, u nacionalnim upravama koje će reći ja odbijam razmijeniti informacije vezano za određeni rizik. No, problem je u tome da ima nekoliko država koje imaju puno vojnih obavještajnih podataka a kad imate veliku većinu europskih država koje nemaju te obavještajne podatke, a traže da se ustanovi europski postupak kako bi imali pristup tim informacijama, onda mi dolazimo pred zid jer imamo dvije, tri zemlje koje kažu ne treba nam Europa, jer mi imamo vlastite informacije, a ostale zemlje Europske unije trebamo Europsku uniju kako bismo imali pristup tim informacija. I ova naša radna skupina trebalo bi upravo taj čvor razmrsiti. Moramo naime, e, očekujemo da se tu brzo e, dođe do, do rezultata e, za vrijeme predsjedavanja Nizozemske. Mi ćemo rado odgovoriti na vaš poziv da prezentiramo što smo napravili. U, sastaćemo, ta će se grupa sastati tri puta prije nego se i bude imala sastanak u ožujku 2016. gdje će dati zaključke. E isto ta, mislim da malo imamo problema sa modalitetima i kako ćemo zapravo pri, prikupiti, e, prikupljene informacije koristiti. To je ono što nam je sljedeći problem, jer s nekim zemljama imamo velikih problema, budući da one kažu da jedino tijelo koje može poduzeti aktivnosti vezano za njihove nacionalne zrakoplovne kompanije je njihovo nacionalno tijelo vlasti, a nisu to europska tijela. I e, moj osobni pristup tome je da kada imamo zajedničko tržište Europske unije sa sa razmjenom e, šifri i tako dalje, taj pristup više nema smisla. Evo, u Francuskoj imate KLM, to su i Air France. 90% putnika Air France biti će na e, letu KLM-a i neće znati koje su francuski podaci na raspolaganju Air, Air France-u. Isto tu, jer se, ali šifre se dijele. Ali ono što sam ja svakako shvatio je da za teoretičare postoje različite vrijednosti kad se radi o različitim nacionalnim zastava. Znači, teroristi će e, ciljati e, e, jedan zrakoplov neke zemlje jer je to za njih određena politička vrijednost. O tome nema dvojbe. A to znači da rizik nije uvijek isti kad se radi o pojedinoj nacionalnoj zastavi pod kojom lete zrakoplovne kompanije. No u konačnici građani lete zrakoplovnom kompanijom Europske unije i moraju biti sigurni da ta zrakoplovna kompanija ima sve informacije koje su potrebne da bi procijenila rizik. Mi ćemo svakako nastojati napredovati s ovom malom grupom u kojem imamo određen broj e, zemalja članica koje daju informacije i koje primaju informacije pa ćemo mi pokušati stvari e, spojiti, a i obavještajna zajednica će, ćemo i obavještajnu zajednicu ćemo pokušati navesti da razmjenjuje informacije. informacije. No, jedini problem je u tome kako da to sve postane funkcionalno. Još jednom puno hvala na dva zanimljiva izlaganja. Hvala i na raspravi, te na pitanjima i odgovorima. Puno hvala i naravno rado ću primiti ponudu da nas izvijestite o task Forsu i o rezultatima rada te radne skupine. Puno hvala, time zatvaram današnji sastanak, a vidimo se danas popodne u 15 sati na saslušanju.